Dobar dan. Otvaramo jutarnju sjednicu, a prva točka dnevnog reda danas je izvješće Carlosa Koelja pa o paketu strategije javne nabave. Izvjestitelj Koelja ima riječ na četiri minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dragi kolege. Reforma zakonodavstva o javnoj nabavi već je određena prije četiri godine. Države članice moraju sada izvući zaključke o tome što je funkcioniralo dobro, a što je funkcioniralo manje dobro. Treba nam jedan e, strateški e, globalni okvir za javnu nabavu kojima se promiče zapošljavanje i inovacije te gospodarski rast. Javna nabava sačinjava e, važan dio javnih ulaganja, više od 2 milijarde eura godišnje. 250 javnih tijela, 14% BDP-a trošena je kupnju javnih usluga dobara i to putem javne nabave ukoliko želimo dobiti visoko kvalitetne javne usluge, moramo imati e, suvremene, transparentne i učinkovite postupke javne nabave. Ovo izvješće upravo želi odgovoriti na takav zahtjev. Slažemo se sa strategijom Europske komisije koja predlaže nezakonodavne mjere i komunikaciju o profesionalizaciji tržišta javne nabave. Ne trebaju nam dodatni zakonski propisi, moramo dobro provoditi već postojeće. I zato smo donijeli skup mjera koje želimo provesti na unutarnjem tržištu. Direktive iz 2014. godine e, trebaju dati svoj doprinos da potaknu države članice u provedbi kružne ekonomije te održivog e, i inkluzivnog rasta. Žao nam je što države članice tako sporo prenose direktivu u svoje zakonodavstvo. Svjesni smo i kritika koje govore o protekcionističkim mjerama te o poteškoćama s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća e, te tu je također i problem nepotizma. Isto tako se čini da se uvijek uzima u obzir e, najniža cijena umjesto da se uzmu u obzir drugi kriteriji kao što su zaštita okoliša i neki socijalni kriteriji. Kada god je to moguće i opravdano trebali bismo usvojiti kriterije kvalitete umjesto da se ide na kriterij e, najniže cijene. Zatim, mi podržavamo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na javnom tržištu. Također uvodimo instrumente transparentnosti poput registara. E, želimo digitalizirati sve faze postupka javne nabave i promicati inovacije. Radi se o tome da se razvijaju i nacionalne strategije javne nabave, da se analiziraju podaci te planovi za tvrtke koje se bave javnom nabavom. Također trebamo poboljšati pristup tržištu za e, u trećim zemljama. Isto tako trebamo u zaključku reći da zahvaljujem svim izvjestiteljima o sjeni koji su sudjelovali u radu ovoga izvješća te, izvješći, te e, odborima in, te odboru INTA. Isto tako imamo e, ovdje se na ovaj način se daju, daje dobar doprinos ispunjavanju naših ciljeva. Ja računam na potporu svih kolega u kod usvajanja ovoga izvješća. To će omogućiti dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta, rast poduzeća i zapošljavanja, te će se zaštititi interesi građana. Radi se o tome da se novac poreznih obveznika treba koristiti za opće dobro i to na učinkovit način. Hvala lijepo. A u ime komisije sada povjerenica Bijenkovska ima riječ. E, predsjedavajući časni zastupnici, i E, ovo je jako, jako važna tema javne nabave. Čuli ste podatke, čuli ste brojke, a istodobno osim samo brojki golih, ne smijemo zaboraviti da je to vrlo važan instrument koji mi ostvarujemo naše politike, a za sada ne iskorištavamo puni potencijal javne nabave. Porezni obveznici još uvijek ne dobivaju najbolju uslugu i vrijednost za novac kojeg daju i ne pruža im se najbolja javna usluga. Zbog toga smo prije gotovo godinu dana u studenom prošle godine odlučili usvojiti cijeli paket o javnoj nabavi jer osjetili smo da je došlo do velikih promjena u sektoru javne nabave i znamo da je sada jedan ključni korak da promijenimo stvari. Međutim, to nije zakonodavni paket, niti mjera, nego se sastoji cijeli paket od različitih novih ideja, e, najboljih praksi, preporuka i tako dalje. Ali to poziva na jednu veću odgovornost među svima, pogotovo u političku veću odgovornost za to. Mm, um, još uvijek se vodi politička diskusija o tome da se identificiraju svi prioriteti i da se nađu prave alatke za provođenje tih prioriteta u javnoj nabavi. Mi isto govorimo o tome koje, koje mjeri javna nabava može pridonijeti europskoj konkurentnosti te zatim izazovima društvene, ekološke i gospodarske prirode. I znamo da to može isto tako poticati inovacije, socijalnu inkluziju i veće investicije. Posebno smo se odlučili za ekonomski naj naprednije načine javne nabave, dakle kako bi kroz tendere, odnosno nadmetanja dobili i ostvarili najbolju vrijednost sa novca naših poreznih obveznika. Međutim, kao što smo rekli, najekonomičnije nije uvijek i najbolje. I tu poti to podvlačimo, ističemo da Europski zakoni ne traže da se na javnoj nabavi kao jedini kriterij primjenjuje najniža cijena u nadmetanju. I paket e, vam pokazuje kako su sve mogućnosti e, javnog, javne nabave i kako se ti postupci mogu koristiti za ostvarenje širih ciljeva. Kao što smo već rekli, sadrži različite smjernice, preporuke i mi isto tako nudimo i svoju pomoć osim što preporučamo stanovite mjere. Mi smo cijeli paket organizirali oko šest prioriteta i dozvolite da vam samo kratko navedem koji su. Prvo je to paket koji se bavi inovacijom, zelenom i socijalnom nabavom, zatim profesionalizacija javnih kupaca. Tu mislimo naravno na vještine svih onih koji se bave tom temom, zatim povećanje pristupa tržištu javnog natjecanja za mala i srednja poduzeća. Naravno, oni su uvijek središte naše pažnje mala i srednja poduzeća, zatim jačanje integriteta svih sudionika, isporuka boljih podataka, zatim poticanje digitalizacije i simplifikacije svih postupaka u javnoj nabavi, zatim bolja suradnja među vlastima i tijelima javne uprave koji u tome sudjeluje. U ožujku su taj paket dovršili i naglasili koliko je to bitno za za evropsku konkurentnost. Inače, u veljači ove godine smo i na vijeću Ekofina raspravljali o tome i pokazali koliko je važna javna nabava za javni proračun. I mi definitivno znamo da je e, se javna nabava mora profesionalizirati i da na taj način možemo ostvariti vrlo velike uštede, važne uštede u svim našim proračunima. Odbor regija i, i gospodarsko-socijalni odbor su također usvojili naše preporuke, taj paket u svojim dokumentima i oni ga dalje preporučavaju. I jako nam je drago da je parlament reagirao i napravio izvješće na vlastitu inicijativu. Mi znamo da je sve ovo nastalo nakon vrlo, vrlo dubinske i široke diskusije u kojem su svi sudjelovali i zahvalni smo i trudu koji je uložio gospodin Koelje kao izvjestitelj sa svim izvjestiteljima u sjeni. Mislimo da je to odličano izvješće koje uglavnom podržava pristup komisije, ali daje istotobno i puno ideja s kojima treba razmišljati za budućnost. Vidimo da postoji jedan široki konsenzus u Europskom parlamentu i postoji jedan zapravo glavni dogovor sa komisijom da smo se otprilike odredili u najvažnijim temama svoje prioritete i usuglasili. Dakle, među najvažnijima spada je to jasno fokus na mala i srednja poduzeća. Zatim, molim, upozorila bih da ne bude niko previše pesimističan glede sudjelovanja malih i srednjih u tržištu javne nabave, jer napokon ona direktiva koju imamo još od 2014. tek je nedavno transponirana u nacionalna zakonodavstva, prema tome ima još malo vremena. Dajmo im malo vremena da se mali i srednji više uključe. Zatim, mi smo proveli različite studije kako bi i lakše identificirali do koje mjere mali i srednja poduzeća sudjeluju u javnoj nabave Zatim, strateška javna nabava i objedinjavanje sredstava. Mislim da tu treba pojačati koordinaciju među zemljama članicama jer u mnogim od njih postoji još jako puno prostora da se poboljšaju kriteriji kvalitete, ali mislimo da je vrlo bitno ovdje širiti prave informacije među kojima na početku da nije uvijek najniža cijena ta koja pre, mora prevagnuti i odlučiti kome će biti dodijeljen posao. Mislim da moramo primijeniti i zelene, socijalno inkluzive, i održive načine provođenja javne nabave. Zato smo i preporučili da se objedine primjeri najbolje prakse koje će se razmjenjivati među članicama kako bi se lakše i bolje provodila e, nadmetanja javna nabava cijela. I zatim digitalizacija koja predviđa, ako hoćete, povezenje baze podataka svih koji o tome sudjeluju. Zatim na kraju govorim opet o praksi i mislimo da je tu razmjena iskustava, ne možemo više dovoljno to nahvaliti. Imamo i zapravo jedan centar smo e, predvidjeli sa e-kompetencijama gdje će i dali smo jedan okvir na kojem radimo zapravo za tu e-kompetenciju koja bi omogućila ne samo razmjenu iskustava i primjer najbolje prakse nego bi omogućili stjecanje dodatnih vještina koje su potrebne svima koji su involvirani u javnu nabavu u svojim zemljama. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. U ime odbora INTA sada gospodin Böge ima riječ. Hvala lijepo predsjedavajući gospođo povjerenice. Doista, dimenzija javne nabave se vrlo često samo usput spominje i premalo analizira i to je velika greška. Jer smo mi danas još uvijek u situaciji da E, postoje recimo vrlo često i ponuđače iz trećih država kojima je još uvijek sudjelovanje u javnoj nabavi u tim postupcima EU zatvoren. Prema tome moramo im omogućiti da i oni imaju lakši pristup. Zatim, najvažnije od svega je, kao što znamo i kao što je rekla povjerenica, to su mala i srednja poduzeća kojima treba omogućiti pristup javnom nadmetanju. E, jedan središnji problem u njihovom pristupu takvom tržištu je s jedne strane su multilateralni sporazumi koje su vlade vrlo često kod javne nabave sklopili, ali zatim e, mislimo da je taj važ, ali to i dalje ostaje jedan važni element naših bilateralnih pregovora. Jer recimo i naš sporazum Europske unije sa Kanadom i sa Japanom su vrlo važni i dobri primjeri koji pokazuju kao pilot projekti kako ćemo i kasnije mogućnost da sudjeluju treće zemlje, vanjske zemlje u našem javnom nadmetanju, bitni elementi naših sveobuhvatnih trgovinskih ugovora. Mislimo da javna nabava ima jedan ogroman potencijal rasta za poticanje rasta gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta zbog kojeg mi apsolutno pozdravljamo ovaj paket mjera. Sljedeća govornica je gospođa Valean za odbor e, ENVI, dakle odbor za okoliš, zdravlje i sigurnost e, hrane. Međutim, nije, ne vidim je u dvorani, prema tome prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika, u ime Pučana na dvije minute gospodin Švab. Predsjedavajući povjerenice, kolegice kolege. Evo, jako mi je drago da je sad prvo kolega Böge iz INTA odbora naglasio ovu globalnu dimenziju kompletnog postupka javnog nabave u Europskoj uniji. Međutim, ovo je dobar trenutak da onda ukažem i na to da su one vrijednosti pragova koje imamo u Europskoj uniji, pa koje vrijede recimo i u Njemačkoj, da to nije došlo uopće iz Europske unije, nego je izvedeno iz globalnog ugovora i pravila o javnom nadmetanju. I zato recimo Europska unija za razliku od nekih ponekog predsjednika SAD-a nikada ne kaže i ne vidi Europe first, Europu na prvo mjesto, nego ovdje stvara upravo jednu ravnotežu i svima da iste šanse kako bismo i naša poduzeća mogla se nadati da na isto tako otvoren pristup naiđu u drugim, trećim zemljama naime. Prema tome, doista povjerenice, mi se nadamo da će i ostale zemlje na svijetu otvoriti svoja tržišta javne nabave našim poduzećima kao što smo mi to učinili njihovim poduzećima. Ovo izvješće kolega Koelja po mom mišljenju prikazuje da zapravo nema razloga u zemljama članicama jer eh, samo 50, da, dakle se još uvijek u većini zemalja 55% svih postupaka o javnom natječaju daju i dakle dodjeljuje posao samo onom koji je najjeftiniji, koji je najnižu cijenu ima a mi ovdje zaista insistiramo na tome da ponuda mora biti najbolja u svakom aspektu, ne samo aspektu cijene. Stoga ponovno apeliramo na sve zemlje Europske unije, pa recimo posebno i na Njemačku, da opet razmisle koje će sve uvjete i kriterije opisati u tender, odnosno u nadmetanju, u uvjetima za nadmetanje, kako ne bi na kraju imali zaista samo najnižu cijenu jer u protivnom bi imali poslije pravnih problema. Ja se iskreno govoreće nadam, gospođo povjerenice, da ćemo sa ovim paketom stvoriti puno više fleksibilnosti i transparentnosti u postupcima javne nabave. Tu je recimo i Portugal dobar primjer, što će pogotovo pomoći malim i srednjim poduzećima Europske unije da se u to uključe. Hvala lijepo. A za socijaldemokrate sada riječ ima na dvije minute gospodin Danti. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, poštovane kolege revizijom zakonodavnog okvira za javnu nabavu 2014. godine Europa si je zadala dobro zakonodavstvo čije mogućnost još većina zemalja članica nije u potpunosti iskoristila. Zahvaljujem kolegi Kojelju na ovom izvješću, a i našem izvjestitelju Sjenu Marku Tarabelli. I ovo izvješće daje zapravo kompletan pregled nad e, preuzimanjem tih odredaba, ali također i najvećih problema koje treba riješiti na europskoj i nacionalnoj razini. Ja bih se osvrnuo na tri točke. Trebamo nastaviti sa provedbom kvalitativnih kriterija u dodjeli natječaja. Prečesto iza niske cijene krije se iskrivljavanje tržišnog natjecanja neodrživost i nedovoljno poklanjanje pažnje u inkluziji i socijalnoj održivosti. Također, kao drugo, mala i srednja poduzeća zapravo dobivaju samo 45% vrijednosti natječaja, što je u suprotnosti sa njihovom stvarnom ulogom u gospodarstvu. S obzirom na to morat ćemo poduzeti konkretne mjere, primjerice obaveznu podjelu na e, dijelove za e, e, potporu malim i srednjim poduzećima. Zatim, e, kada je riječ o stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta, trebamo također promijeniti brzinu digitalizacije javne nabave. Dakle, trebaju nam pojednostavljeni postupci, smanjenje birokracije i više transparentnosti. I na kraju želim spomenuti i e, uzajamnost, odnosno reciprocitet kada je riječ o međunarodnoj javnoj nabavi. Otvaranje našeg javnog tržišta ne smije nas navesti na to da zaboravimo koliko je europskim ponuđačima teško, ponekad i nemoguće pristupiti natječajima u trećim zemljama, što je neodrživa nepravda i na to treba odmah reagirati komisija i treba na to reagirati i zemlje članice, recimo usvajanjem takozvanog instrumenta za međunarodnu javnu nabavu koji je još uvijek taocem e, veto na e, vijeću. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Matthews iz EKR-a. Međutim, ne vidim ga u dvorani, pa onda u ime Aldea riječ ima gospodin Selimović na dvije minute. Hvala lijepo predsjedavajući, hvala lijepo gospodinu Koelju kao izvestiteljima u sjeni na ovom zaista dobro određenom poslu. Potencijal javne nabave je očito ogroman. 250 tisuća javnih institucija u Europskoj uniji 14% našeg BDP-a svake godine potrpoše na javnu nabavu. Drugim riječima 2000 milijardi eura. Kako bi kupili robu, opremu, pružili, platili usluge, a opet taj enormni potencijal nije iskorišten. Postoje do kraja, imamo tri velik važna razloga za to. Prvo što žene jednostavno još nisu članice ostvarile i transponirale onu direktivu o javnoj nabavi do kraja u svoje zakonodavstvo koja potiče još iz 2014. I bojim se da će se i za sljedeću rundu e, dakle nakon produžetka kojem je dala komisija opet kasnije. Drugo, javne nacionalne vlasti na regionalnoj, lokalnoj i nacionalnoj vlasti ne koriste strateški e, javnu nabavu. Zato ih upozoravam da ne smatraju da je javna nabava samo administrativni teret, nego način da bi se promovirao pametan, uključujući održiv razvoj kako bi se otvorila nova tržišta i stvorila nova radna mjesta. I treće, zato što praktičari koji provode javno nadmetanje jednostavno nemaju dovoljno znanja i vještine i treba im daljnja edukacija i stručno savršavanje. Stoga bi zemlje članice trebale organizirati različite mjere školovanja i otvoriti recimo različite tečajeve čak i na sveučilišnoj razini kako bi ljude iz javne uprave i sve involvirane u javne postupke i nabave, postupke javne nabave u, educirali na tom području. A na kraju e, moraju svi znati da je učinkovita javna nabava dovodi do štednje i boljeg iskorištavanja učinkovitijeg novca naših poreznih obveznika u cijeloj Uniji. Hvala lijepo. A sada gospodin Šoltes ima riječ na dvije minute u ime zelenih. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Kao prvo želio bih čestitati izvjestitelju na sjajnom izvješću. Dakle, za javnu nabavu je možda sjajno oružje da se ostvari čitav niz ciljeva, a to je uvijek bio cilj zapravo pravi javnog nabave, ne samo dakle na ekonomskom planu, nego i socijalnom, ekološkom i u području, ako ćemo, pravo demografskih promjena javna nabava je imala uvijek i puno pozitivnih efekata, ali nažalost i dosta negativnih. Europska komisija procjenjuje da se otprilike 2 milijarde eura godišnje gubi zbog korupcije u javnom e, na javnoj nabavi, što znači da bi se tu morale nacionalne vlasti prihvatiti akcije. U nekim područjima se javna nabava uspjela pokazati kao velikim teretom a ne samo ma ne, mogućnošću da se ostvari korist. To recimo vidimo da je na područjima javne nabave za škole i bolnice primjerice trebamo ići korak dalje. Ako želimo osigurati zdravu hranu za najkrhke, najranjivije skupine građana moramo ostvariti bolje rezultate. Bolje dakle manje bacanja hrane i učinkovitije trošenje novaca kao i isključivanje korupcije. Mislimo da ćemo zatim sa dobrom javnom nabavom pomoći i razvoju udaljenih ili ruralnih sredina i stvoriti puno radnih mjesta. To su sve napokon koraci koji su mjerljivi i ako uzmemo unutar javne nabave, u, um, ako razmotrimo i ako budemo donosili odluke samo prema tome ko bude na nadmetanju imao najnižu ponudu, najnižu cijenu, onda nećemo ništa napraviti. Mislimo da se u tim situacijama mora uzeti puno kompleksniji kriterij u obzir, kompleksnija mjerila i da se onda mora paziti i na sve ostale dimenzije, pogotovo recimo dimenziju zdravlja jer e, ne smijemo recimo zdravlje nikada isključiti iz područja javne nabave jer je to jako bitno. A hvala lijepo. Zbog jednog tehničkog problema kojeg imamo ovdje je naš popis, ovdje popis govornika nije pravilno na ekranu naveden, pa zato molim tehničare da isprave taj problem. Ja vas sada obavještavam samo zato da ne mislite da sam ja pogriješio. A sada riječ ima u ime e, zelen, e, ljevice, gospodin Ferreira. Um Hvala lijepo. Ovo bi trebao biti važan instrument e, na raspolaganju državama članicama što bi trebalo omogućiti poticanje kvalitetni, kvalitetni, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta te zaštitu okoliša. Zakonodavni okvir Europske unije u teoriji omogućuje da se uzmu u obzir ovi interesi, no u stvarnosti e, postoje problemi kod iskorištavanja tog potencijala. Naime, zbog zakonodavni okvir mora poštivati e, svetu, e, svetost tržišnog natjecanja. Tu se odgovara na interese multinacionalnih kompanija koje zapravo dominiraju unutarnjim tržištem. One su se bacile na tržište javne, javnih nabava. Njihov apetit još uvijek nije utažen. I to u nekim sektorima koji bi trebali biti zaštićeni. E, polako se privatiziraju javne usluge zahvaljujući zakonodavnim aktivnostima i pritisku Europske unije čiji je cilj bio upravo razvijanje tog sektora javnih nabava. Hvala lijepo. A sada je gospodin Švab molio da u okviru sustava plavog kartona postavi pitanje. Gospodine Švab, vi ste već govorili u ime vašeg kluba zastupnika, stoga vas e, doista molim da plavi karton i ovo našu mogućnost postavljanja pitanja prepustimo samo onim kolegama koji još nisu govorili ali ako vi insistirate onda ćemo pitati gospodinu Ferrera da li on to prihvaća. Vi hoćete pod svaku cijenu postaviti pitanje. Dobro, imate na 30 sekundi riječ. Hvala vam lijepo. Kolega Ferrera je ovdje ispričao vrlo veselu priču o tome kako svuda imamo i posvuda su prisutni multinacionalne korporacije, o njima stalno slušamo. Stoga moja dva pitanja. Prvo, jeste li ste uopće pročitali onu direktivu o javnom nadmetanju iz 2014. i vidjeli što se tamo sve radi za mala i srednja poduzeća? Drugo, koje biste vi kriterije izabrali ako to ne treba biti nadmetanje konkretno? Možda imate još boljih ideja za postupak javne nabave nego što je to nadmetanje. Imate 30 sekundi za odgovor. Da, točno je da sam spomenuo sve e, direktive koje su donesene 2014. godine, ali tu se samo radi o retorici kada je riječ o obrani malih i srednjih poduzeća što vrijedi i za druge zakonske propise Europske unije imajući u vidu da e, sve to podliježe pravilima slobodnog tržišta, zapravo je skrojeno prema interesima velikih poduzeća koja dominiraju tim tržištem. I nemojte također zaboraviti da e, uz te aktivnosti ide i privatizacija javnih usluga energetike, zdravstva, to se želi učiniti i u drugim sektorima. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. E, sljedeći govornik je gospodin Aker na minutu i pol. Predsjedavajući, Mora postojati novi način da se organizira javna nabava kako bi se osigurala da novci ostaju u regijama poreznih obveznika i otvaraju nova radna mjesta. Mi znamo da postoje pravne komplikacije koje mogu uništiti kasnije opće lokalnu mm, konkurenciju. U moje jedinici izborna, dakle dolazim, u Liverpoolu je recimo smo vidjeli da nije bilo uopće nikakve dobre kvalitete lokalnih poduzeća koji su se trebali javiti na javno natjecanje za velike zgrade u Liverpoolu, ali jer jednostavno javna nabava ih je natjerala na to da ne dobivajući posao i ne mogu više ni davati dobre kvalitetu. Prema tome, mislimo da je recimo studije koje su se provele među udruženjima malih malim poduzećima su pokazali da recimo malim poduzećima ako 63 recimo posto onog novca kojeg mi investiramo, niti 40 i nešto posto ne dolazi do malih i srednjih jer zapravo sve pokupe velike međunarodne korporacije. Prema tome iz mog vlastitog iskustva bilo bi bolje kada bi se za održavanje javnu napravu u lokalnim i manjim sredinama ostajalo isključivo u manjim uvjetima javne nabave tako da mali i lokalna poduzeća dobiju poslove. Mislim da će se drukčije trebati razmišljati o javnoj nabavi da se osigura jednostavno da javno nadmetanje ostane u lokalnim okvirima i na taj način omogući egzistenciju i preživljavanje svim lokalnim poduzećima. Gospodine Eker, gospođa Grapini vam e, želi postaviti pitanje. Izvolite, 30 sekundi. domnule stimate coleg, Hvala lijepo predsjedniče, drage kolege. Ja se slažem sa onim što ste vi rekli. Međutim, zar ne mislite da e, javni poslovni i javna nabava u kojoj sudjeluju velika poduzeća i ta velika poduzeća dobivaju onda kasnije dodjelim se posao, zar mislite da oni se ne koriste različitim varkama i trikovima i prvom cugu su recimo najjeftinije, a poslije onda dođu različite klizne skale ugovorima i porast različitih cijena i na kraju koštaju više. To je jako dobro što ste vi rekli, naravno na iskustvo je međutim tako da ako a mi ostanemo na lokalnim ugovorima unutar javne nabave i dodijelimo posao lokalnim poduzećima, ostaje novac u tim sredinama, ljudi ostaju zaposleni i prema tome E, tu se zapravo isključuje mogućnost različitih zloporaba tih multinacionalnih i velikih poduzeća o kojima ste vi govorili. Zato se i zauzimam zato da sve ostane u lokalnoj sredini kao i taj nadječaj da se raspisuje unutar takve sredine samo. Hvala lijepo. Prije nego što idućoj govornici damo riječ, molim vas E, još jedan puta, naš ekran pokazuje krivi redoslijed govornika. Dok to tehničari ne razriješe, molimo vas, nemojte uzimati u obzir ovo što je prikazano na ekranu. Sljedeća govornica je gospođa Trošinski za ENF. Izvolite na minutu. Merci, Hvala gospodine predsjedavajući. Transparentnost i poštivanje etičkih normi u postupku javne nabave su naši prirodni ciljevi. Dakle, to su ciljevi koji, za koje, podrž, koje podržavamo. Međutim, u ovom tekstu se ne drže samo ciljeva. Tu postoje neke druge e, odredbe koje nisu toliko očigledne. Otvaranje e, tržišta javne nabave trećih zemalja postavljaju pitanje neovisnosti i suvereniteta, te bi države trebale neovisno definirati kriterije kod izbora tvrtki kojima će se dodijeliti ugovori. Tu je uistinu veliki jaz između ultraliberala koji upravljaju Europom i nacionalista koji žele zaštititi svoje zemlje. Za nas su socijalni i ekološki ciljevi iskreni ciljevi koje ne smijete instrumentalizirati u ime vašeg projekta bez granica. Ovdje je riječ o strateškim ciljevima za nas. Mi e, dakle ćemo glasovati protiv ovoga teksta. Hvala lijepo. I time smo završili sa ovom prvom rondom govornika u ime klubova zastupnika. A sada Gospodin Sosnjerc govori e, kao ne, izvan stranački kandidat, zastupnik. Hvala lijepo. Slušajući ovo sve, čini mi se da je javna čovjeku se počne činiti da je javna nabava zapravo samo velika koristi i mogućnost za nas, a zapravo i nije jer vidimo da tu zapravo drugi ljudi, javni službenici troše novce tuđe, naime i poreznih obveznika za ono za što oni hoće, a to nije dobro. Jer mislim da bi svako trebao sam odrediti zašto će se potrošiti novci koje on daje. Što ćemo mi zapravo napraviti? Kako ćemo to popraviti? I mislimo pogotovo ako imamo posla sa onda nepoštenim javnim službenicima koji provode tu javnu nabavu recimo i koji su onda kroz javnu nabavu su tu korupcija cvate. Prema tome, kako ćemo tu verificirati i kontrolirati? Zatim, gdje ćete primijeniti socijalne kriterije? I gdje ćete naći neko koji ispunje sve socijalne kriterije ako to ugradite u javnu nabavu? Prema tome, što bismo trebamo učiniti? Povući se možda iz područja gdje nismo potrebni. Hvala lijepo. Gospođo Nibler, izvolite, na dvije minute. Hvala. Štovana povjerenice, kolegice i kolege. Ja bih vrlo rado jednu točku izvukla ovdje iz izvješća, izvrsnog izvješća kolege Koelja, koji smatram da je posebno važna. Naime, tu se kaže da je broj e, svih javnih e, javnih e, postupaka javne nabave od 2014. do 2016. narastao za 29%. Drugim riječima, jedna trećina svih e, uopće postupaka javne nabave završava tako da je imala samo jednog ponuđača koji se u jednoj trećini takvih tendera javio i dobio onda posao. Prema tome mislim da je to katastrofinalno loše, a vrlo zanimljivo. Jer vidite, primjerice možda je za mala i srednja poduzeća koje bi eventualno u tome sudjelovali to bila jednostavno administrativno preteško i prekomplicirano tu sudjelovati. Ili su im jednostavno one vrijednosti praga bile previsoke, nisu mogle te adekvatne garancije položiti. Mi smo recimo u mom selu, odakle dolazi malo mjesto u Njemačkoj, sada raspisali natječaj za jedno izvođenje radova za izgradnju nove škole. Međutim, donji prag je bio 5 milijuna eura. Ako nije to mogao položiti kao garanciju, nije mogao ni sudjelovati. Dakle, to je bio problem za manje i srednje poduzeća. Jer naglašavam da recimo moramo sve troškove uzeti u obzir koji su tu i sve ostale gubitak vremena i sve ostalo što treba svima da bi se javili imali pristup takvom tržištu. I mislim da trebamo i u sljedećoj reviziji još jedan puta raspravljati o tim vrijednostima pragova. Ja mislim da je taj instrument dobar, treba nam transparentnost, treba nam jedna poštena i pravična tržišno natjecanje među svima koji sudjeluju u nadmetanju. Međutim, ne možemo dozvoliti na kraju jedna trećina svih ukupnih postupaka javne nabave završe kompletno u, prazno, naime imaju samo jednog ponuđača koji onda i dobije taj posao. Jer vidite, to nema nikakve smisla da u mojoj regiji, u Bavarskoj recimo gdje ja živim, tamo stvarno nema smisla da, se javljaju na natječaju poduzeća iz Portugala ili ne znam Finske i da putuju od tamo da bi gradili školu u nekom selu u Bavarskoj. Dakle, tu moramo promijeniti neke stvari u sljedećoj reviziji. Hvala sada gospođa Hvala prije svega želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestitelju Sjene Marku Tarabeli koji radi na ovome izvješću. Podsjetili smo na brojke. Znamo kolika je važnost tržišta javne nabave e, u uniji. 14% BDP-a. Tako da je to jedan snažan instrument za osnaživanje našega gospodarstva i e, da se ne radi samo o maksimizaciji financijskog profita. Posljednji zakonodavni paket je iz 2014. godine, nažalost, e, u postupcima javne nabave u EU se ne koristi dovoljno, dakle ne koriste se dovoljno svi mehanizmi fleksibilnosti koji postoje kako bi se e, koristili i e, neki kriteriji poput e, socijalna inkluzija i kvaliteta okoliša kod odabira ponuda. Dakle, to su neki kriteriji koje bismo, o kojima bismo trebali bolje informirati dionike što bi dovelo do jednog održivijeg eh, gospodarskog modela. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dakle, dodjela javnih poslova kroz postupke javnog natječaja je vrlo, vrlo osjetljiva djelatnost u kojoj moraju pokazati javni službenici da brižno se ponašaju i investiraju novce poreznih obveznika. S jedne strane moraju biti transparentni i svjesni svih obaveza koje to donosi sa sobom, s druge strane kompletno ekonomični, to mora biti u ravnoteži. Da bi naravno građani moraju u svakom trenutku znati šta se s njihovim novcima znači, mora biti sve biti jako transparentno, to je jako bitno. Čitav postupak mora biti tako izgrađen da svaki građanin može svaki korak postupka javne nabave kontrolirati, vidjeti i shvatiti ali s druge strane želimo da ti postupci budu po mogućnosti ne birokratski kao što je rekla gospođa Nibler. Ne možemo tu primjenjivati jedan model na sve univerzalno, to ne bi išlo, nego moramo paziti kakvi su to je postupci javne nabave, da li su veliki ili mali i kako će to se provoditi. Ne možemo jedan model, jedan isključivi nametnuti svima obrazac. Iz toga trebamo apsolutno razmišljati, ne bismo li u nekim područjima promijenili te vrijednosti pragova kako ne bi stvarali još dodatnu i nepotrebnu birokraciju. Hvala gospodin Eichhout ima riječ na minutu i 30. Hvala lijepo. E, želim zahvaliti na ovome izvješću. Mislim da svi možemo prepoznati činjenicu da je 2014. godine revizija zakonodavstva dovela do, brojnih poboljšanja. Međutim, u Nizozemskoj je to već izazvalo nove poteškoće u lokalnoj, u zdravstvenoj skrbi na lokalnoj razini. Događa se da u velikom broju zajednica kod pružanja tih usluga vodi se toliko računa o postupcima javne nabave da se više ne vodi računa u samoj, o samoj suštini. Mislim da bi komisija to trebala uzeti u obzir. Neki od mojih kolega su već e, postavili pitanje putem nacionalnog parlamenta Europskoj komisiji, no svejedno bih volio dobiti od vas e, odgovor na dva pitanja. Kao prvo, jeste li spremni državama članicama dati veći prostor za uklanjanje neželjenih negativnih posljedica na pružanje zdravstvenih usluga na lokalnoj razini i drugo, hoćete li se pozabaviti učinkom socijalnih usluga u sklopu ove direktive? Hvala, imam e, dobru vijest za vas. Ovo što vidite na elektroničkom monitoru je točno, tako da će sljedeći govornik e, biti netko drugi, a ne gospodin Precel jer ga nema u vječnici. Gospodin Zarijanopoulos ima riječ. Hvala lijepo. Javna nabava zapravo je privatna eksploatacija javnih sredstava. Na europskoj i svjetskoj razini postoje monopoli i uistinu je to zapravo žarište afera. Protekcionizam Europske unije putem prilagodbe kriterija zapravo ide u korist promicanja interesa monopila. U Grčkoj imamo privatizaciju svega, zračnih luka, luka, energetike, telekomunikacijskih tvrtki, planina, plaža, vojnih e, kampova. Dakle, sve se daje u ruke strancima, što znači da je svo bogatstvo ove zemlje e, dano investitorima i to od strane Sirize i Anela. To su ljudi koji su to mukotrpno stekli i sada moraju plaćati veće naknade cestarina. To sve mora biti javno bogatstvo i radnici bi trebali imati kontrolu nad tim sredstvima. Hvala gospodin Scheinfeld na dvije minute. hvala. ovdje razgovaramo o jednom e, suštinski važnom pitanju e, koje nije važno samo iz perspektive našeg velikog tržišta rada nego i samog e, volumena sredstava Uistinu nas e, iznenađuje spora provedba zakonodavstva iz 2014. godine. Želim ovdje istaknuti nekoliko aspekata. E, najviše se koristi kriterij najniže cijene, međutim trebali bismo uzeti u obzir i neke druge kriterije kao što je kvaliteta robe i usluga. Nadalje, trebamo uzeti u obzir čitav životni ciklus nekog proizvoda ili usluge, a ne samo u početnoj fazi projekta. Treba se voditi računa također o dinamici razvoja i uvođenju novih tehnoloških rješenja. Postupci javne nabave ne bi trebali samo održavati nego i stimulirati tehnološki napredak i što je još važnije trebamo smanjiti birokraciju i povećati fleksibilnost u čitavom sustavu javne nabave. Poduzeća moraju dobiti priliku za prilagodbu promjenama što se tiče provedbe radova. Primjerice, mi nemamo eh, na raspolaganju toliko radne snage što znači da je trošak radne snage veći i eh, ujedno da su i eh, svi troškovi veći. Međutim, velik broj poduzeća naprosto odustaje unaprijed i ne sudjeluje u postupcima javne nabave. Također nam treba veća simetrija kada je riječ o pristupu našem tržištu javne nabave i pristupu tržištu javne nabave u trećim zemljama. Hvala gospođa Mici na jednu minutu. Mikrofon, molim. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je strategija koju bi države članice trebale uvesti kako bi se uspostavio sustav javne nabave koji je usklađen sa razvojem tehnologije. Na taj način bismo imali postupke javne nabave koji bi bili pristupačniji građanima e, i privatnim subjektima. Ovo izvješće je izuzetno važno jer se njime uspostavlja sustav e-javne nabave što bi trebalo olakšati veću transparentnost i na taj način se stvara platforma koja će omogućiti bolje pridržavanje standarda Europske unije. Također je važno staviti naglasak na provedbu. Malta je već prenijela europsko zakonodavstvo o javnoj nabavi i to prije nekih drugih država članice, zato želim ovim putem apelirati na države članice da e, se usklade sa ovom direktivom i to u interesu veće transparentnosti. Hvala vam. Gospodin Funtulis na jednu minutu. Hvala lijepo. Javna nabava je već duže vrijeme otvorena rana u nekim državama članicama jer se povezuje sa korupcijom. Isto tako Europska unija nije uvijek djelovala kako je trebala. Moramo imati e, drugačiju formulaciju za javne ugovore, trebamo imati veću transparentnost i učinkovitost, manje birokracije i E, moramo uzeti u obzir opće dobro kao kriterij u području javne nabave. Međutim, najniža ponuda e, svejedno mora imati važnu ulogu. E, moramo biti sigurni da da ćemo poštivati suverenitet država članica koje moraju donijeti konačnu odluku u području javne nabave. Isto tako trebamo E, paziti da e, se smanji raširena korupcija prilikom javne nabave što je bio slučaj u nekim državama članicama. Ne mogu neki puniti džepove na račun drugih. Gospođa Grapini na jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo povjerenice, dragi kolege. Mislim da je vrlo dobro da smo dobili izvješće parlamenta na ovu temu Isto tako je dobro da se revidira paket e, direktiva iz javne nabave 2014. godine. Nisam baš bila zadovoljna tom direktivom i pokazalo se da sam imala pravo. Ove direktive su preopćenite i ostavljaju mjesta velikim razlikama među državama članicama kada je riječ o nacionalnim strategijama u području javne nabave. Ne znam kako možemo riješiti neke probleme, primjerice e, pritužbe produžuju vremenske rokove za ulaganja koja priželjkujemo. Ne postoji jasna definicija zainteresirane strane koja može podnijeti pritužbu. Primjerice, neka trgovina ne može podnijeti pritužbu zbog e, cestovne infrastrukture. To je logično. Komisija pokazuje da više od 60% javne nabave nije po najnižoj cijeni. Želim još nešto reći o tome e, kako treba tretirati zdravstvene usluge. Mislim da one trebaju biti izuzete. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Prihvatio sam sedam zahtjeva. Gospodin Dorfman prvi ima riječ. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI u ovome dosjeu. Ja sam se u svom e, izvješću prvenstveno bavio javnom nabavom hrane u području javnih usluga za vrtiće, škole i bolnice. Mislim da se ovdje e, posebno treba voditi računa o roditeljima koji žele lokalne proizvode u školama. Mislim da je apsurdno ako da se e, javna tijela prisiljava da kupuju proizvode koji dolaze iz nekih drugih zemalja, iz daleka. Mislim da trebamo e, primjenjivati zdrav razum kod takvih slučajeva i trebamo poštivati želju krajnjih korisnika da dobiju lokalno proizvedenu hranu. Što se tiče javne nabave, mi moramo pronaći rješenje kako bi ugovaračka tijela imala priliku nabavljati lokalnu hranu. Hvala gospodin Palmer na jednu minutu. Hvala. E, posjetitelji u galeriji mogu slušati, ali nemaju pravo pljeskati. Gospodine, izvolite, gospodin Palmer, hvala se, slažem s ovime što je jutro rečeno tijekom rasprave o tome da postupak javne nabave mora biti pristupačniji malim i srednjim poduzećima, dobrotvornim udrugama te lokalnim e, udrugama. Htio bih ovdje naglasiti e, jedan e, skandal, to su slučajevi suvremenog robstva koji su sve rašireniji u Europskoj uniji, u mojoj zemlji 136 tisuća ljudi su žrtve suvremenog robstva. E, dakle, to je procjena za 2017. godinu. Bilo bi uistinu skandalozno kada bi se to, ta pojava podržavala kroz javnu nabavu i tvrtke koje dobivaju javne ugovore te se na taj način to financira javnim novcem. Ja želim apelirati na, na vas da se borimo protiv e, takvog, e, takvih oblika ropstva kroz javnu nabavu. Što se tiče te pojave i javne nabave, mislim da ne smije biti nikakvog prostora za skrivanje. Hvala gospodin Matthews na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući što ste me pozvali da nešto kažem na ovu važnu temu. Kada je riječ o postupcima javne nabave, e, velike kompanije i veliki ugovori mnogo bolje prolaze. Ali male tvrtke su predivne. Male tvrtke mogu biti učinkovitije i vrlo često su jeftinije od većih e, suparnika. Nažalost, male tvrtke vrlo često su isključene iz prijave na, javne, na postupke javne nabave i kroz ovo izvješće se to pokušava korigirati. No mislim da treba učiniti više. U mojoj regiji male tvrtke imaju problema zbog eh, zakašnjelih eh, uplata, zbog eh, birokratskih problema i prepreka koje moraju prevladati kako bi E, dobile ugovori kako bi bile isplaćene nakon što odrade svoj posao. Male tvrtke su predivne, one daju dobre prilike e, radnicima i mislim da ih trebamo ohrabriti. Hvala. Gospodin Epitidios na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Svaka država članica dodjeljuje ugovore različitim tvrtkama, neke od njih su domaće, neke su strane. Ti ugovori javne nabave imaju važnu ulogu kod poticanja gospodarstva. Riječ je o vrlo često o važnim eh, gospodarskim granama kao što su telekomunikacije, građevina, energetika i sl. Na taj način država pokušava promicati svoju ekonomsku i socijalnu politiku pod uvjetom da e, nije prepustila sva svoje bogatstvo strancima kao što je to bio slučaj s grčkom vladom zbog e, mjera trojke. Ono što je važno jest da mi također imamo pristup tržištu javne nabave u trećim zemljama zbog protekcionističkih mjera. Treće zemlje su stvorile prepreke koje onemogućuju europskim tvrtkama da se kandidiraju u njihovim postupcima javne nabave. Ukoliko želimo dobru ravnotežu i pravedno tržišno natjecanje, europske zemlje moraju iskoristiti pravila koja e, postoje sada nakon revizije zakonodavnog okvira o javnoj nabavi. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, e, dame i gospodo, javna nabava i zakonodavstvo o javnoj nabavi sastavni su dio dobrog funkcioniranja lokalne i područne razine. Ja pozdravljam inicijative e, koje stavljaju naglasak na šest jasnih prioriteta. Postupci javne nabave moraju biti jasni i lako razumljivi. Iz tog razloga pozdravljam apele da se pojednostavne ti propisi. Moramo dobro iskoristiti nove tehnologije kako bismo e, u potpunosti uspostavili sustav elektroničke javne nabave. Zatim kriteriji za odabir u postupcima javne nabave trebali bi se proširiti, trebali bi se uključiti i drugi kriterije, ne samo najniža cijena. Hvala. Gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. 250 tisuća javnih tijela dodjeljuju ugovore za ponudu usluga i nabavu dobara. Riječ je o e, milijardama eura, riječ je o velikom udjelu u BDP-u i o mnogo sredstava iz državnog proračuna. Tu postoje i brojne afere povezane uz javnu nabavu. Javna nabava bi mogla poticati gospodarski rast i stvoriti nova radna mjesta, mogla bi isto tako omogućiti zemljama da promiču svoje strategije uzimajući u obzir okolišne i socijalne kriterije. Mala i srednja poduzeća su dobila samo 44% udjela tih ugovora, a dobar dio njih se temelji na kriteriju najniže ponude, što nije uvijek jamstvo e, učinkovitih e, usluga i radova. Ovo postavlja određene poteškoće Europskoj uniji budući da su otvorena tržišta e, dok druge zemlje i dalje e, svoja tržišta hermetički zatvaraju. Moramo imati nekakve, nekakav sustav nacionalnih povlastica kako bismo potaknuli sustav nabave u Europskoj uniji. Gospodin Zrojevski na jednu minutu. On je naš posljednji govornik u ovom postupku spontanog javljanja za riječ. Hvala vam lijepo. Ja moram priznati da se zalažem za ograničavanje trošenja javnog novca u postupcima javne nabave. Također sam protiv ideje da javne institucije poput lokalne samouprave trebaju imati slobodu bavljenja ekonomskim aktivnostima. Mislim da bi tu trebao postojati poseban nadzor. Želim također skrenuti vašu pozornost na dvije stvari. E, kao prvo želim pohvaliti gospodina Koelja na ovome izvješću. Imamo e, dvije, dva aspekta koja su važna za postupke javne nabave. Kao prvo vanjski okvir Dakle, to su sami e, zakonski propisi, a drugo je e, preciznost samog, samih postupaka javne nabave. ovaj drugi aspekt postaje sve težim u posljednje vrijeme. Hvala lijepo. I time smo završili postupak spontanog javljanja za riječ i sada riječ ima povjerenica Bjankovska. Evo za rasprave je očito koliko je važna ova tema tako da želim još jednom istaknuti da smo odlučili usvojiti ovaj paket ne zato što imamo loše zakonodavstvo, zakonodavstvo je novo, ali smatrali smo da je ovo dobro zakonodavstvo, ali je zapravo nekvalitetna provedba. Neki od vas su rekli da zakonodavstvo ne omogućuje dovoljno fleksibilnosti Nasuprot, ima dovoljno prostora za manevar, zakona se treba držati, ali ima prostora za manevar, naročito za socijalne usluge i postoji mogućnost integracije svih socijalnih kriterija u javnu nabavu. I kada je riječ o ovoj konkretnoj temi, pripremamo smjernice o socijalnoj javnoj nabavi kako bismo pomogli zemljama članicama. Također, digitalizacija javne nabave je izuzetno važna. S jedne strane, smatramo da će poboljšati transparentnost, naročito u slučaju zakašnjelih plaćanja, a s druge strane doće do povećanja, jer u zemljama članicama koje su provele ovaj sustav vidimo da mala i srednja poduzeća češće sudjeluju u javnoj nabavi. No, postoji nekolicina tek zemalja članica koje su omogućile to, ali komisija naravno se zalaže za to da se primjeni cijeli ciklus javne nabave. Mnogi od vas su spomenuli lokalna tijela. Ja to razumijem imam bogato osobno iskustvo s javnom nabavom i moram vam reći sljedeće ne opterećuje ih e, europsko zakonodavstvo nego postrožavanje propisa na nacionalnoj razini, odnosno ono što se dodaje tijekom preuzimanja europskog zakonodavstva i to je ozbiljan problem u čitavoj Europi. Naravno, mi sada ne namjeravamo uvesti izmjene dopune u zakonodavstvo, ali želimo stvoriti partnerstva i omogućiti razmjenu gledišta i izdati smjernice, jer ponekad zemlje članice ne mogu donijeti pravu odluku jer nemaju dovoljno znanja i vještina za to. Također kasni se i sa preuzimanjem direktive, neki od vas su to i spomenuli i to je najveći nedostatak. Prema statistikama vidimo da je do toga došlo u Njemačkoj jer se kasno preuzelo direktivu tako da nemamo statističkih podataka o tome kako ona funkcionira na terenu. No, od usvajanja direktive imamo i ex instrument za velike projekte i velika ulaganja i to je već dalo konkretne rezultate, odnosno tijela koja se bave javnom nabavom mogu provesti za e, pravila prilikom objavljivanja natječaja za velike projekte i imamo također i edukaciju smjernice i pripremamo kao što sam rekla smjernice za socijalnu javnu nabavu. Dakle, odlučna sam ostvariti ovdje rezultate i naravno održati dijalog s vama jer mislim da je ovo pitanje doista toga vrijedno. Hvala. Hvala. Time smo zaključili raspravu o ovoj točki dnevnog reda, odnosno zaključit će gospodin Koeljo. Hvala lijepo. Želim zahvaliti još jedan put e, povjerenici Bjenkovski na lijepim riječima i htio bih se nadovezati na jedan aspekt koji je ona istaknula. Dakle, mislim da je ovo primjer dobrog rada u Europskoj uniji. Mi smo na vrijeme donijeli zakonodavni okvir u Europskoj uniji, međutim problem je u sporosti prenošenja zakonodavstva u državama članicama, ponekad i netočnog prenošenja u nacionalno zakonodavstvo. Države članice bi trebale reagirati kako se ne bi dobilo u pitanje ono što je ostvareno na razini Europske unije. Želim zahvaliti svim kolegama na suradnji i spomenuti tri stvari. Mislim da postoji široki konsenzus kada je riječ o općim ciljevima ove inicijative a to znači da se kroz ovaj instrument promiče transparentnost, da se borimo protiv korupcije, borimo za lojalnu konkurenciju, te da pokušavamo ostvariti ciljeve inovacije, kružnog i inovativnog gospodarstva, te održivog i inkluzivnog razvoja da kako imajući u vidu i socijalnu dimenziju. Zatim, E, tu imamo e, aktivnosti koje idu u prilog malim i srednjim poduzećima. To je ono što sam čuo e, od kolega u njihovim komentarima. Zatim, isto tako poticanje digitalizacije. To nije samo instrument kojim se olakšava ovaj proces, nego je to način da se poveća transparentnost. Mislim da je to u skladu sa interesima sviju. Svima nam je u interesu da se novac dobro utroši i vjerujem da će današnje glasovanje biti pozitivno kada je riječ o ovoj preporuci Europskog parlamenta. Hvala, ovime zaključujemo raspravu. Danas će se održati glasovanje. Sljedeća točka na dnevnom redu su rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Prva tema je pogoršanje medijskih sloboda u Bjelarusu, posebno slučaj povelje 97. Želim na jednu minutu dati riječ gospodinu Tanoku. Hvala. Pa s oprezom pozdravljam odluku iz 2016. godine da se popuse neke mjere na neke bjelaruske službenike kako bi se i olakšale mjere koje smo poduzeli protiv te zemlje. No, s obzirom na rusku ofenzivu u istočnoj Ukrajini, neki vjeruju da će Lukašenko, predsjednik Bjelarusa, na neki način pozdraviti bolje odnose sa Europskom unijom kao protutežu ruskom prevladavanju u zemlji i E, smatrać, e, bojit će se da bi mogao doživjeti sudbinu Janukovića. I to bi moglo dovesti do više demokracije i ljudskih prava u Belarusu i otvoriti tu zemlju prema zapadu. Kao što međutim pokazuje slučaj web stranice Povelja 97, e, tako očekivanja su previše optimistična, kao što stoji u rezoluciji. E, novinare samo napada policija i također su izloženi izostavljanju i zastrašivanju i također e, je e, upućena pretnja smrtnju novinarki Nataliji Radinoj. Predsjednik Lukašenko možda neće promijeniti svoj način djelovanja, ali nadamo se da će preživljavanje takvih organizacija poput povelje 97 jednoga dana biti ključno u osiguravanju demokracije i vladavine prava u Belarusu. Hvala. Riječ e, ima gospodin Austravicius na jednu minutu. On je također jedan od autora rezolucije. Hvala gospodine predsjedatelju povjerenice. Dakle, danas govorimo o nedostatku slobode medija u Belarusu i stalnom zastavljanju na e, račun e, djelatnika medija u Belarusu. Sada se napada internet, svi koji komentiraju na internetu moraju se registrirati i njihovi se podaci prebacuju KGB-u. E, KGB ima međutim ograničenu maš, no želim reći sljedeće. Nije dovoljno samo e, SAP-om e, izražavati potporu u povolji 97 komisija SVD moraju se pobrinuti da se ukine blokiranje na račun te web stranice. Mora im se pružiti financijska pomoć i to od strane Europske unije. Zatim, političko čudovište e, Lukašenko stvara nuklearno čudovište, odnosno elektranu u Austrevicu, što će potkopati temeljne slobode i naroda Bjelarusa i čitave Europe, odnosno pravo na sigurnost. Europa se mora ravnati strogim uvjetima i zahtjevima, a ne naporima da se nekome udovolji. E, komisija i SVD ne smiju pokazivati više se i naivnost. Zapravo, Lukašenko se niti ne pretvara da će se promijeniti. Dakle, moram vas zamoliti da obustavite pregovore o partnerstvu i poduzmete ozbiljne mjere. Hvala. Gospodin Rope. Hvala. E, povjerenice, poštovani kolege. Belarus je zapravo danas primjer koji pokazuje kako ograničenja slobode medija i kršenja ljudskih prava mogu ugroziti sigurnost jedne zemlje, jedne regije i čitavog kontinenta. Belarus je preživio jednu od najvećih nuklearnih katastrofa u povijesti, a sada se opet upućuje u nuklearnu avanturu koja bi mogla prouzročiti još više štete od Černobilja. Belarus je ugušio svoje društvo i slobodu medija, primjerice povelje 97, a istovremeno dopušta Putinovom režimu izgradnju nuklearnog čudovišta na granici sa Europskom unijom. Čak i Sovjetski savez je bio obustavio planove takve izgradnje jedne nuklearke u Bjelarusu nakon katastrofe u Černobilu me birače stalno pitaju što Europa čini kako bi se osigurala nuklearna sigurnost u Europskoj uniji. Dakle, pitam eh, povjerenicu kako eh, će zapravo ispitati sigurnost nuklearke u Ostrovicu eh, i kako će pružiti sigurnost milijunima i također isplaćujemo milijune novca poreznih obveznika Bjelarusu. Smatrate li ispravnim da se to koristi za izgradnju nuklearke i za gušenje slobode medija? Hvala gospođa Mudina, dvije minute. Hvala. Slobodan i neovisan tisak je temeljna europska vrijednost i mora biti sastavni dio europskih odnosa sa Bjelarusom. Povelja 97 eh, daje jasan eh, primjer eh, načina na koji se potkopavaju naše vrijednosti. Ta je stranica blokirana u Belarusu i u novije vrijeme u Rusiji u nastojanju da se uguši informirana javna rasprava. Također, druge društvene mreže su pod nadzorom i se anonimnost kako bi se ograničila sloboda govora to je dio jednog zabrinjavajućeg trenda gušenja slobode društva u već represivnom okruženju. Bjelarus E, napada također i slobodu udruživanja i to naročito pogađa neovisne sindikate. 2016. godine Europska unija je ukinula većinu sankcija na teret službenika i poduzeća Bjelarusa i to u duhu većeg angažmana nadajući se da će bolje odnosi omogućiti i bolje poštivanje temeljnih sloboda. No sada je jasno da to nije donijelo rezultate. Slučaj povelje 97 E, i e, sindikalista zapravo ukazuje na taj promašaj i sada moramo djelovati. SVD mora osigurati sredstva za sve organizacije poput povelje 97 i Belsat TV-a koji e, pružaju neovisne vijesti i to financiranje se mora uputiti i izravno i brzo. Potpora Europske unije Belarusu mora biti uvjetovana, a u slučaju neispunjenja tih uvjeta moraju postojati posljedice. Zastrašivanje, smrtne prijetnje izostavljanje novinara, aktivista za ljudska prava, sindikalista i ostalih su sigurno kršenja ljudskih prava zbog čega bi Bjelarus trebao izgubiti financijsku potporu Europske unije. Hvala. Hvala riječima. Gospodin Urban Krajspo, pa izvolite, na minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. Raspravom o ovoj rezoluciji zapravo se suočavamo i sa pitanjem dvostrukih mjerila u ovom domu, zato jer se ovdje isiče i represija koja vlada u Bjelarusu, koja onemogućuje uže odnose sa Europskom unijom i šire sudjelovanje te zemlje u odnosima sa Europskom unijom. No, od 2014. do 2017. godine paket pomoći Europske unije kroz e, instrument za susjedstvo dosegao je 91,5 milijuna eura. Taj se sporazum temelji uglavnom na osiguranju mobilnosti za građane i njime se nastoji osigurati eksternalizacija nadzora nad vanjskim granicama Europske unije u cilju smanjenja migracijskih tokova, recimo promicanjem uspostave centara za sprječavanje prolaza imigranata. Dakle, vidimo da dolazi do kršenja ljudskih prava u Bjelarusu, ali zatvaramo oči pred Rusijom i sada kažemo da e, Bjelarus koja krši ljudska prava treba zapravo biti naš e, stražar na granicama. Tu je jasna proturječnost. Osim toga, Belarus nema sustav dodjeljivanja azila i zapravo je izručila osobe koje su tražile međunarodnu zaštitu u onim zemljama gdje su one bile izložene progonu. Dakle, Bjelarus pokazuje to da Europa je spremna na sve kako bi smanjila migracijski priljev. To je jasna dvoličnost koju pokazuju mnogi u ovom domu jer su odbili uzeti u obzir sva ova razmatranja u rezoluciji. Hvala. Ovime zaključujemo popis autora. E, Riječima gospodine Štetina. Hvala. Dobro jutro, dame i gospodo. Sloboda medija, neovisni tisak. To su Lukašenkovi neprijatelji broj 1. Novinari i neovisni mediji izloženi su stalnom zastrašivanju. Portal Povelja 97 je sada već godinu dana blokiran. 2010. godine ubijeden jedan od njegovih suosnivača, povelja je sjerana iz Bjelorusa i morala je emitirati iz Poljske u 2011. godine. Blokiranje teog portala je za njih financijska katastrofa i također došlo je do niza uhićenja na e, račun novinara i različitih e, djelatnika. Novinari su osuđivani na, na zator početkom ove godine. Stotinu novinara je uhićeno. Prije dvije godine ukinuli smo restriktivne mjere protiv Bjelarusa. A bjelaruska strana se time može služiti europskim sredstvima. No, ja bih htio pozvati na uvjetovanje naše pomoći i to poštivanjem ljudskih prava i građanskih sloboda. E, Lukašenko umjesto da širi demokraciju u svojoj zemlji zapravo pojačava pritisak e, i sprječava građane Belarusa da ne saznaju što se događa u njihovoj vlastitoj zemlji. Web portal Povelja 97 e, je osnovan od strane pokreta povelja 97, što je nadahnuto češkim pokretom e, povelja 77. I to me nadahnulo jer kao Čeh smatram svojom dužnošću boriti se protiv kršenja ljudskih prava u Bjelarusu, a ta su kršenja očita. I e, slobode u Bjelarusu su i naše slobode. Hvala. Hvala.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 Želim e, očuvati preciznost ove rasprave. Neću ponavljati ono što su ostali zastupnici već rekli, ali htio bih dodati nešto što smatram važnim, odnosno pitanje kulture. Bjelarus e, se može i treba se ponositi svojim umjetnicima, Saraovcima imaju jednog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, ali te se slobode guše u Belarusu i zatvaraju se kazališta, riječ je o tri kazališta, a oni umjetnici i akademici koji žele pomoći tom kazalištu su bili zapravo njegovim pokroviteljima. Tu se pozivam na jedno e, mišljenje Europskog parlamenta koje treba biti što preciznije. Hvala u ime socijalista i demokrata, gospođa Julie Ward na jednu minutu. Europska unija mora poduzeti mjere po pitanju Bjelarusa. Pasivnost Europske komisije i e SVD-a su ohrabrile Lukašenkovu vladu. sve gore stanje u vezi sa ljudskim pravima, naročito slobodom medija, a također se i izostavljaju zatvorenici u jednoj zemlji gdje još postoji smrtna kazna. Slučaj e, Mihajla Zamšušnog, aktivista za ljudska prava, je posebno užasan. Dakle, on je u samici većinu vremena i to od e, posljednjeg tjedna u srpnju. I to, dame i gospodo, se događa u Europi. Dimitri Poprik, novinar koji je uhićen u kolovozu tijekom jednog groznog napada na medijske slobode, je izvijestio o tome kako je u pritvoru morao potpisati sporazum o suradnji sa KGB-om a također je izazvao zabrinutost i slučaj s povelje 97. E, u proteklih nekoliko mjeseci ja sam surađivala sa tom organizacijom i ona se osjeća ostavljenom na cjedilu od strane Europske unije. Tako da pozivam visoku predsjednicu i povjerenika Hana da poduzmu nešto i da zatraže poboljšanje čuvanja ljudskih prava u e, Bjelarusu. Hvala. E, u ime kluba ECR, gospodin Jurek. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, Belarus je naš blizak susjed i za nas važna zemlja, zemlja koja ima zajedničke granice sa čitavim nizom zemalja članica Europske unije. Narod Belarusa se bori za svoje povijesno sjećanje. Prema Normanu Davisu, britanskom povijesničaru, četvrt milijuna ljudi je u prošlosti ubijeno u Belarusu. A sad je ta sudbina tih mučenika zapravo opovrgnuta i tamo je postavljeno malo križava jer se ne uvažava njihova žrtva. Dakle, molim vas da ne dopustite daljnje oskrvljivanje tog groblja. To je mjesto gdje se dogodila jedna tragedija i to nas treba sve pogoditi. Hvala. Gospodin Selimović u ime Aldea na jednu minutu. Hvala. Hvala. Stanje e, slobode medija u belarusu je sve gore i Bjelarus je na 155. E, mjestu od ukupno 180 mjesta prema e, indeksu World Pressa. Zastrašivanje i prijetnje su sada dio svakodnevnog života novinara u Bjelarusu. Početkom kolovoza ove godine bjelaruske vlasti su provele pretragu jedne redakcije vijesti u Belarusu, a istovremeno Belaruska vlada je proširila svoju kontrolu nad medijima i nametnula je svim djelatnicima da se registriraju pri vlastima prije nego što išta objave. To je i gore od onoga što smo svi ovdje mogli zamisliti. Dakle, belaruske vlasti moraju ukinuti blokadu nad stranicom povelje 97 i omogućiti slobodu medija, a ja molim e, vijećnicu da podrže slobodu ovih organizacija. Dakle, moramo se založiti za građane Belarusa i zaštititi njihovu slobodu govora. Hvala. Hvala. U ime GUE NGL, gospođa Veržjana, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Bjelarus se često smatra kao posljednjom diktaturom u Europi, jedina država koja nije u vijeću Europe. Tu još uvijek postoji smrtna kazna, niti jedna presuda od 2001. godine nije u skladu sa međunarodnim standardima. 2015. godine Lukašenko je ponovno izabran sa 43% glasova. Da, činjenica je da je ovaj slučaj povelje 97 samo jedan od takvih primjera, no e čak se govori o e, sporazumu o liberalizaciji viznog režima s Bjelarusom. Hoćemo li e, ponovno vidjeti scenarij kao u Ukrajini? Možda. No s obzirom da je Bjelarus žandar Europske unije, od 81 instrumenata za susjedstvo, većina njih je, se je posvećena osnaživanju kontrole nad granicama što, ide, što je u interesu Poljske. Čečeni i Sirici su blokirani blizu granice s Bjelorusom. Poljska je odbila e, analizirati njihov zahtjev za azilom. Neki su vraćeni, odnosno upućeni prema Rusiji. S obzirom da se govori o invaziji migranata sa juga, e, mi zatvaramo oči pred onime što se zbiva na toj granici, e, a migrante se vraćaju zemljom gdje se ne poštuju ljudska prava. Dakle, to je uistinu opet primjer dvostrukih standarda u interesu nekih država članica. Hvala lijepa. Time smo zaključili popis govornika po klubovima zastupnika. A sada gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala lijepo. Kolege, e, društvo je toliko slobodno koliko su slobodni njihovi mediji. I drago mi da se Europski parlament usuglasio o potpori slobodnim medijima u Bjelarusu i inače jer novinari i slobodni mediji i neovisni mediji su tamo izloženi velikom pritisku. Kritičari režima su uhičeni, zlostavljani, mlačeni i tako dalje. Dakle, slobodni neovisni mediji se blokiraju i platforma povelje 97 se blokira iako je pravo to pokušalo se tom platformom ostvariti miše slobode i demokracije. U lipnju je usvojen poseban zakon koji de facto čista cenzura i mislim da moramo stati u obranu svih neovisnih medija i novinara u e, Bjelorusiji jer je to neprihvatljivo što se događa kao i takva cenzura. Mislimo da bi sloboda medija i novinara trebala biti glavni preduvjet za nastavak suradnje Europske unije i Ukrajine. Hvala lijepo. Sada gospodin Meker Prijetnje, cenzura, uhićenja. Bjelorusija je 155. na in popisu, dakle na prema indeksu slobode novinara u svijetu. Dakle, Lukašenko nakon 24 godine na vlasti ne podnosi nimalo kritike ni objektivnog novinarstva. Čak ni nakon masovnih prosvjeda iz veljače 2017. Tada je 700 i nešto ljudi uhićeno među kojima stotinjak novinara. A pa prijetnje i pritisci koji se vrše prema slobodnom i neovisnom novinarstvu traju i dalje. Ne trebamo i ne smijemo biti naivni. Lukašenko jednostavno nije zainteresiran ni za što drugo, ni za jedan oblik demokracije i slobode. Zapravo njegova želja za apsolutnom vlašću konkurira e, konkuriraju jedino njegova želja za velikim koristima ali dok on ne bude poštivao slobodu novinarstva ne može biti ni približavanje Europske unije Ukrajini. Hvala lijepo. Time smo zaključili popis govornika i prelazimo na Catch dakle slobodno javljanje za riječ. Prvo ima gospodin Farija, riječ na jednu minutu. Hvala gospodine Hvala predsjedavajući. E, prošle godine kada sam govorio o represiji, sve ono što smo tada mogli konstatirati vrijedi sada još više. E, tu se posebno odnosi na aktiviste za ljudska prava, na povelju 97, tu su napadi na slobodu medija i to je postao modus operandi jednog diktatorskog režima koji ne prihvaća nikakve kritike na vlastiti račun. To je jedina evropska zemlja koja još uvijek e, ima smrtnu kaznu i koja e, radi na izgradnji nuklearne elektrane. Iz tog razloga trebamo e, podvrći normalizaciju odnosa s tom zemljom, poštivanju ljudskih prava. Jedno udruženje novinara iz Bjelarusa je e, kategorički ukazalo na, tu, na taj problem slobode medija. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospodin Počenko na jednu minutu. Hvala vam. Ja bih što je brže moguće želio osuditi postupke Lukašenkovog režima u vršenju pritiska i represiji slobodnih neovisnih medija i novinara kad kad se suočavamo sa slučajevima koji su jako daleko od nas u sasvim različitim civilizacijama i onda često znamo previdjeti takve različite primjere kršenja europskih temeljnih vrijednosti. Ali ove se događaju u neposrednom susjedstvu Europske unije, ne smijemo ih previđati. Dakle, ono što se događa u neposrednom susjedstvu Evropske unije moramo pratiti i ne smije to naravno utjecati na to da pratimo i stanje poštivanja ljudskih prava i temeljnih vrijednosti u udaljenim krajevima, ali ovo je zbilja na našem pragu. A sloboda i neovisno novinarstvo spada u one osnovne karakteristike i slobode europskog demokratskog društva. Prema tome, tu moramo reagirati. Sada gospodin Kukan ima na minutu i pol riječ. Ako smo, od nas očekuje da postanemo čavli u ljesu sloboda, onda bih slobodeno, sloboda građanskih, onda ću i ja rado postati to gušenje sloboda. To su dakle riječi filmskog umjetnika, režisera i umjetnika iz Belorusije koji će sebe žrtovati samo vrlo rado ako pomognu u uspostavljanju većih sloboda u Bjelorusiji. Mislim da je krajnje vrijeme nakon svega što se događa u Bjelorusiji da podsjetimo vlasti Bjelorusije da trebaju ispuniti sve sva obećenja koje su dali u prvim sporazumima koji su i prvom približavanju europskim institucijama i da moraju napokon prestati sa represijom neovisnih medija i novinara te povući sve svoje kaznene progone protiv svih supotpisnika povelje 97. Dakle, to je inače jedan od glavnih instrumenata bio glavnih platformi za jačanje građanskih sloboda u toj zemlji. Ako se to ne promijeni pod hitno, ako ne prestanu ti kazneni progoni u Bjelorusiji, Europa mora poduzeti pod hitno korake i adekvatnim mjerama vratiti. Hvala. Gospodin Hitargaj je zadnji govornik na jednu minutu. Hvala lijepo. Svi smo mi svjesni toga da je Bjelorusija e, diktatura 21. u 21. stoljeću i to usred Europe. Znamo da se tamo vrši teška represija i prijeti građanima vlastite zemlje koji se zauzimaju za slobodu. Istodobno se vrši užasan pritisak na slobodne neovisne medije koje pokušavaju objektivno informirati ostatak svijeta o tome što se tamo događa. Postoji jedna e, E, postoji situacija koju ne možemo previđati. Napokon je diktator Bjelašen, e, Lukašenko je prijatelj sa diktatorom Madurom u Venecueli i vidimo da se tu ponavljaju iste situacije. Tamo u Venecueli se proganjaju novinari, zatvaraju neovisni mediji i svako ko je recimo inicijator neke platforme za demokratičnost kao pojevalja 97 se tamo isto zatvara. Prema tome moramo zbog toga učiniti i istupiti ko nešto konkretno i stupiti u akciju. Hvala lijepo, a sada povjerenica Bjenkovska ima riječ. Časni zastupnici, mislimo da e, ovu važno je sada biti kritičan, a mi kao u Europskoj kao i uvijek, mi ostajemo kompletno budni i pratimo situaciju. Mislimo da, mislimo kroz sredstva naše suradnje možemo djelovati na poboljšanje stanja. I mislimo da smo zadnje dvije, tri godine zapravo prošli jedan veliki napredak u našim odnosima sa Bjelorusijom. Mi smo dakle u istočnom partnerstvu prihvatili Bjelorusiju i održavamo različite dijaloge i zatim imamo u listopadu 2016. smo imali i sporazum o partnerstvu i to podrazumijeva stalne kontakte i razmjenu kroz europske programe kao što su Obzor 2020 Erasmus Plus kao i pristup Bjelorusije bolonjskom postupku. Mi smo sada pred eh, sklač zapravo sklapanjem jednog dokumenta o zajedničkom partnerstvu što bi bio prvi takav dogovor između Europske unije i Bjelorusije koji bi trebao jačati našu suradnju idućih godina. Ali naravno, u tom sporazumu će ljudska prava i sloboda medija igrati vrlo važnu ulogu. Mi smo nedavno primijetili sve veću spremnost kod bjeloruskih vlasti da se konstruktivno angažiraju u dijalogu o ljudskim pravima s Europskom unijom i to smo konstatirali tijekom našeg zadnjeg sastanka u Minsku 17. srpnja. I naša podrška angažmanu civilnog sektora, civilnog društva Bjelorusije će ostati jednim važnim faktorom svih budućih kontakata s tom zemljom. Također e, insistiramo i na potpunom skidanju svake presije sa medija i neovisnih novinara. Naravno, znamo da nažalost svi naši angažmani nisu doveli još do legislativnog poboljšanja stanja ljudskih prava u Bjelorusiji, posebno ne da se i legislativan okvir da za slobodu medija. S obzirom da nacrt novog zakona koji se tamo priprema o medijima, Evropska unija ponovno je naglasila važnost neovisnosti medija i poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u Belorusiji. Pozvali smo i na slobodan pristup internetu i jako smo svjesni da različite organizacije unutar Bjelorusije daju ogroman doprinos na promoviranju neovisnog i slobodnog mišljenja i mi visoko cijenimo njihov doprinos. Najviša politička razina Europske unije je naglasila E, bjeloruskim vlastima da su bilo kakve represivne akcije prema neovisnim medijima, uključujući i web stranicu povelje 97, u čistoj suprotnosti sa svim obavezama koje je Bjelorusija preuzela. Mi smo također pozvali na moratorij smrtne presude i naglasili potrebu jačanja neovisnosti sudstva u toj državi dok nastavljamo dakle našu politiku kritičkog angažmana, mi nastavljamo pomno pratiti stanje i razvoj situacije Bjelorusije, pogotovo u odnosu na poštivanje ljudskih prava. Evropska unija je dalje spremna e, pomagati Ukrajini, u Bjelorusiji, pardon, u daljem raz demokratizaciji društva, pružati financijsku potporu, ali naravno uz poštivanje svih navedenih temeljnih vrijednosti, a Europska unija paralelno kroz različite inicijative potpomaže i financijski pomaže izravno civilnom sektoru u toj državi. Mislimo da je sloboda i neovisnost sudstva i dalje ostaju ključni prioriteti u našim odnosima sa Bjelorusima, ali da dodamo još jednu rečenicu uz ova ljudska prava i temeljne slobode u Bjelorusiji. Naravno i nuk, pitanje nukle politike prema nuklearnoj energiji je stvar koja nas zabrinjeva u Europskoj uniji. E, Evropska unija e, posebno traži da punu transparentnost Bjelorusije u izgradnji nuklearne energane u Ostrivjecu. Također, insistiramo i na tome da Bjelorusija donese i nov set novih nacionalnih propisa kako bi ojačala sigurnost teg nuklearnog postrojenja, čiju, kao što sam rekao, izgradnju pomno pratimo. Hvala lijepo. Mi smo dobili šest nacrta rezolucija, međutim rasprava je sada završena, a glasanje o tome će se održati kasnije tijekom današnjeg dana. Sada prelazimo na sljedeću raspravu. To su je rasprava o Ujedinjenim Arapskim Emiratima i posebnom položaju boraca za ljudska prava, borca Ahmeda Mansura. Prvi koji će uzeti riječ su prva je gospođa Loh Biler na minutu i pol. Izvolite. predsjedavajući. Ja sam samo htjela skrenuti pažnju da sad imamo ponovno kriva imena navedena na ekranu. Da, istina, ali tehnika još nije svoje odradila. Da, ja bih sada govorila o ovim našim hitnim raspravama koje su stavljene o Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Dakle, u europskim Emiratima, se temeljna ljudska prava krše. Kritičari režima se uhičuju, proganjaju i osuđuju na nepravedne kazne. Prema Amnesty international zatvorenici su, su zatvoreni uvjetima koji su ravni muk, mučenju. U svibnju je vrlo istaknuti borac za ljudska prava Ahmet Mansur osuđen na 10 godina zatvora u Abu Dhabiju, pri čemu su mu se e, točke optužbe bila isključivo samo njegovo legitimno pravno da iznese svoje mišljenje. E, Ahmed Mansur je već zbog toga što se angažira za ljudska prava izložen bio stalnim pritiscima i prijetnjama. E, stručnjaci za ljudska prava Ujedinjenih naroda tražili su njegovo hitno puštanja na slobodu. A osim njega čitav niz drugih nenasilnih političkih zatvorenika tamo e, služi kaznu. Među njima je lješnik Muhamed Borbon. Mi tražimo hitno oslobađanje e, aktivista za ljudska prava Ahmeta Mansura kao i svih ostalih političkih zatvorenika nenasilnih koji su zbog izražavanja slobode svog mišljenja tamo zatvoreni. E, mislimo da su je čudno da ECR i e, neki drugi u ovom visokom donu, unatoč svemu što smo mi potpisali kao međunarodne konvencije, još uvijek nisu stali iza ove rezolucije kojom se traži hitno oslobađanje Ahmeda Mansura i drugih političkih zatvorenika u toj državi. Hvala lijepo. U pravu ste, iako mi je žao. Mi sad govorimo o Ujedinjenim Arabskim Emiratima i to posebno o situaciji Ahmeda Mansura. Prema tome, a sasvim druga tema, na našim ekranima su pokazani sasvim drugi govornici. Nadam se da će to tehničari hitno ispraviti. A sada riječ ima gospodin Bašir na minutu. Molim vas, e, obratite pozornost na ono što ja govorim, a nemojte paziti što piše na ekranima. Dakle, ja imam svu vlast i slušajte samo moj glas i ovaj čekić, a sada gospodin Bašir. Predsjedavajući, Ujedinjeni Arapski Emirati su ključni saveznik Evropske unije u Perzijskom zaljevu. Međutim, moramo imati na umu da kada je unija prošle godine prekinula svoje veze sa Katarom, Emirati su općenito upozorili da svi građani koji iskažu simpatije prema Kataru mogu doživjeti velike neugodnosti, globe ili čak kazne zatvora svi oni. I zbog toga u ovom domu moramo imati na umu da sloboda izražavanja i poštivanje individualnih prava nije više samo pitanje temeljnih ljudskih prava, nego se ovdje radi o jednom trajnom miru i napretku u regiji. Pravna država je uglavnom se svodi na to da sačuva građane od od nepravednog postupanja vlade, a ne obrnuto. Prema tome, ja mogu samo reći da ako Evropska unija, ako se uskladi sa braniteljima deklaracije Ujedinih naroda o ljudskim pravima, onda ćemo možda imati šansu da vidimo bratske nacije ponovno ujedinjene kako promoviraju mir, sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Hvala lijepo. Molimo vas, držite se vremena koje vam je dodijeljeno za govor. Sljedeća je gospođa Postina, na jednu minutu. Predsjedavajući u vremenu u kojem se suočavamo sa sve većim brojem kršenja ljudskih prava, zato što i ljudi se uhičuju, proganje samo zato što su obavljali e, dužnost savjesti. Kad vidimo ovo što se događa u Saudijskoj Arabiji, mislimo da je tako vrlo zabrinjavajuće. Ahmed Mansur uhičen je i osuđen zbog navodno širenja lažnih vijesti u inozemstvu. A ono što je zapravo najveći udarac e, ugledu Emirata u inozemstvu je njihovo kršenje upravo te slobode na slobodno izražavanje u njihovoj zemlji. Stoga mi tražimo hitno oslobađanje Ahmeda Mansura i svih ostalih političkih zatvorenika i zatvorenika zbog prigovora savjesti. Kako možemo nastaviti u Europskoj uniji e, trgovati e, i razmjenjivati oružje i vojne tehnologije sa Arapskim Emiratima. Kako možemo nastaviti ovaj vizni režim koji imamo sa zemljom koja jasno krši sva temeljna ljudska prava. Prema tome pozivam Europsku uniju da osudi e, tretman Ahmeda Mansura i da zatraži podhitno njegovo oslobađanje. Ponavljam, Europska unija mora poštivati sve klauzule i ugraditi sve klauzule poštivanja ljudskih prava u sve naše međunarodne ugovore koje sklapamo. Hvala lijepo sada gospođa Sake na dvije minute. Šake na dvije minute, izvolite. Na jednu minutu. Molim vas, uključite gospođo Šake mikrofon. Hvala. Povjerenice, kolege, ambicije Ujedinjenih Arapskih Emirata se čine beskonačnim. Oni se s jedne strane hvale kao mlada, tehnološki razvijena zemlja sa nevjerojatnim gospodarskim rastom, koja udomačuje nevjerojatan broj međunarodnih konferencija i igra sve važniju ulogu na međunarodnoj sceni. Dakle, ugled je od ključne važnosti za Emirata i zato sam uvjerena da je uhićenje Ahmeta Mensura i način na koji je on tretiran u zatvoru da to neće nimalo pomoći održavanju tog ugleda Emirata u svijetu, naravno. Mi smo, tu da dajemo savjete, mi smo ovdje kao zastupnici da osudimo svako kršenje ljudskih prava kad do njega dođe. Gospodin Manzurs prepoznat je kao hrabar branitelj ljudskih prava i dobitnik mnogih međunarodnih nagrada za to i kao savjetnik eh, Human Watcha organizaciji. Trenutno se drži na tajnom mjestu gdje je zatvoren, nema kontakta s obitelji, ne može kontaktirati svoje odvjetnike, a nema ni putovnice. Oko jednog milijuna dolara, oko milijun dolara investiranje u e, izraelsku proizvodnju jednog digitalnog sustava nadzora kako bi se pokušalo pronaći gdje se nalazi gospodin Mansur ali mislim da takvi sustavi koji se proizvode u Europi ne budu isporučeni nikada državama koje tako krše ljudska prava i moramo u tom smislu i korigirati svoja pravila o izvozu naše vojne opreme. Što se tiče gospodina Masura, smatramo da sve što je on učinio zapravo spada u slobodno izražavanje. Prema tome pozivam da se primjene sve međunarodne konvencije, pogotovo UN-ove. I zatim želimo da se vidi da sve šta se događa tamo da li je u skladu sa kibernetičkim kriminalom kako je to međunarodno formulirano s obzirom na ilegalno praćenje ostale metode kojima se koriste tamošnje vlasti. Mislimo da treba te stvari naša povjerenica, visoka predstavnica Mogherini u sljedećim kontaktima s njima tematizirati, s Emiratima. I zatim, vrlo je važno znati što se događa ako se recimo pošalje jedan tweet nekom iz Saudijske Arabije ili se jednostavno postavlja pitanje kad će biti demokratski izbori organizirani, da to može dovesti do progona ljudi tamo jer koriste takve sustave nadzora. Gospoda Vežijat. Hvala Hvala lijepo. Dugo nismo govorili o ovom pitanju, o tome što se događa u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, jer e, e, zaljevske zemlje imaju puno prijatelja u ovom parlamentu. To je zemlja koja prihvaća najviše e, migranata i svega 5% građana Emirata su građani, stanovnika Emirata su građani Emirata i e, tamo su, dakle, dolazi izvrstan broj e, diplomiranih i visoko kvalificiranih osoba, međutim većina njih e, su slabo plaćeni radnici koji zapravo ropski tamo rade. Međutim, Ujedinjeni Arapski Emirati dobri su klijenti naših zemalja jer neke od njih prodali su im kompjuterske programe za nadzore građana kao što su primjerice oni to koristili za nadzor mnogih svojih građana kao Ahmeda Mansura. I e, e, Također prodaje se i oružje. Kao što francuski mediji pokazuju, one se koriste u Jemenu i e, znamo što sve to izaziva i znamo kakva je humanitarna kriza iz toga izašla. I zato moramo tražiti od građana, od Ujedinjenih Arabskih Emirata da poštuju pravila, a i od naših zemalja trebamo tražiti da poštuju angažman koji su preuzeli. Hvala gospodine Zegosi na jednu minutu. Hvala lijepa. Već e, dugo vidimo kakva je situacija sa potlačenima na svijetu i Slučaj Ahmeda Mansura nije bio nepoznat. Radi se o aktivistu koji se bori za ljudska prava i koji je zbog izjava protiv države i protiv režima bio uhićen mi e, to osuđujemo, e, mi u Europskoj uniji, jer ta osoba osuđena je na 10 godina zatvora. I ja sam među onima koji smatraju da trebamo tražiti od Emirata da preispita da li ta odluka krši e, ljudska prava. Ali mi smo u sve uvukli puno ideologije i puno apsurdnog i u tim izvještajima možemo svašta pročitati jer se mnogi od činjenica zapravo mogu pročitati na internetu. Mislim da se mi moramo držati činjenica kad pišemo rezolucije, a ne promicati ideologiju. Hvala lijepa. Prelazimo sada na er, javljanje za riječ u ime klubova zastupnika. Najprije zastupnica Ward. Situacija u zemljama zaljeva se i dalje pogoršava. Stoga Europska unija i države članice moraju i kako paziti kako um, prate situaciju uh, u zemljama partnerima gdje se krše ljudska prava. Već davno nas brine situacija Meta Mansura. Nažalost, izvješća koje smo dobili e, su potvrđena. On je podvrnut mučenju za vrijeme svog zatvora, što nažalost nije izuzeće i nema kontakata sa svojom obitelji. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata mora odmah i bezuvjetno pustiti na slobodu Ameda Mansura i povući sve optužbe protiv njega. On je politički zatvorenik koji je optužen isključivo zbog izražavanja svog mišljenja na društvenim mrežama. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima puno je ograničenja. Puno je ograničenja za žene koje i dalje ovise o e, muškim tutorima za slobodu kretanja. Žene e, e, i drugi e, njihova se prava krše, ne mogu e, vršiti mnoge uobičajene stvari. Isto tako, mnogi tamo e, imaju vrlo loše uvjete rada. Europska unija mora tražiti Ujedinjenih Arapskih Emirata da se ponaša drugačije, a istovremeno mi imamo trgovinske ugovore i ulaganja koja iznose milijune sa tom zemljom, moramo se držati ljudskih prava. Hvala, a sada zastupnik Urban Krespo. Hvala. 2015. gospodin Mansur već e, govorio da e, vlast zadržava osobe koje kritiziraju vladu. Mjesecima su e, mučili zatvorenike kako bi dobili priznanja i mm, osuđivali ih bez ikakvih dokaza. Danas je taj branitelj ljudskih prava zbog objava na socijalnim mrežama e, također u pritvoru i također je žrtva e, zlostavljanja. Ova zemlja je navodno saveznik Europske unije, a tu se i tekako krše ljudska prava. U, pod izlikom borbe protiv terorizma krše se osnovna ljudska prava i vlasti ne dozvoljavaju slobodu izražavanja te e, zatvaraju sve one koji kritiziraju vlast. Istovremeno koriste se e, kibernetičke e, tehnologija i oružje koje dobivaju od Europske unije kako bi mogle provoditi takve aktivnosti. Pazite da ne dobivaju ovo tehnologiju koju dobivaju od nas, većinu toga ne bi ni mogle e, provoditi. Čak i sam Mansur žrtva tih e, postupaka. E, ekstremizam raste u ovakvim situacijama kada nema nade da će se situacija popraviti. Mi ne možemo i dalje hraniti taj očaj ljudi. Moramo tražiti da se politički zatvorenici odmah puste i to kroz e, stvarni e, embargo na uvoz oružja zato što ne možemo biti suučesnici ovakvih postupaka koje se provode u Ujedinim Arabskim Emiratima. Moramo nešto učiniti, a ne samo e, deklarativno nešto osuđivati te uvesti konkretan embargo na oružje. Hvala, molim vas da se držite pra, zadanog vam vremena. Sada zastupnik Korao na jednu minutu. Hvala lijepa. I posljednji slobodni glas Ujedinjenih Arabskih Emirata ušutkana je Ahmed Mansur je posljednji aktivist koji je ostao u Emiratima i koji je javno kritizirao vlasti. I e, to je platio desetgodišnjom kaznom zatvora. Možemo li i dalje prihvatiti da se Ujedinjeni Arabski Emirati tako ponašaju? Što zapravo možemo očekivati od države koja je na 116. mjestu prema i pokazatelju poštivanja ljudskih prava. U zemlji koja se zapravo zalaže za ograničenje ljudskih prava e, postoji i zakon protiv terorizma gdje se e, definira kazneno djelo kojim se e, omogućuje da se i densidenti tako kazneno gone i e, trebamo e, šta još na to dodati da instrumenti nadzora sa starog kontinenta također dolaze u Ujedinjene Emirate. Molim visoku predstavnicu da zatraži da se odmah pusti na slobodu Ahmed Mansur. E, puno hvala. Sada Jean-Luc Schaffhauser u ime NF-a. Za razliku od naših zemalja, dragi kolege, Ujedinjeni Arapski Emirati su shvatili koji postoje probleme za slobodu muslimanske braće i njihovo slobodno djelovanje jer su ga oni kategorizirali kao terorističku organizaciju. Često zasljepljeni eh, licemjernim eh, jezikom oni eh, traže često zaštitu muslimanska braća. Međutim, Katar se upravo u tom smislu služi muslimanskom braćom, a, a gospodin Mansur je upravo agent iz tog, te zavjere. On je zapravo pridruženi član muslimanske braće. A i gospodin Soroš je u to upleten jer on sudjeluje upravo u načinu da on naše države i druge države destabilizira. Dragi kolege, u našem je interesu da podržavamo Ujedinjene Arabske Emirate, da se bore protiv terorizma. Osim toga, on je već bio pomilovan i zapravo je on netko ko ponovno čini kazneno djelo. Gospodine predsjedniče Ahmed Mansur postao je simbol upravo toga kako se krše ljudska prava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Već godinama ga kazneno gone u toj zemlji gdje je prvi put uhićen 2011. godine. U Svibnju je osuđen na desetogodišnju kaznu zatvora zbog onoga što je pisao na Twitteru. E, samo malo, molim. E, možete li malo sporije govoriti? Disidenti se ušutkavaju represivnim zakonima i nemaju mogućnosti e, raditi ono što rade, a da se pritom ne trebaju bojati e, odmazde. Tražimo od režima Ujedinjenih Arabskih Emirata da Ameda Mansura odmah oslobode i tako se ponašaju prema normama, e, međunarodnim normama e, za ljudska prava, što je minimum koji se može očekivati od zemlje koja je članica e, Vijeća za ljudska prava. Zastupnica Gil na jednu minutu. Hvala. Već smo čuli e, za Ameda Mansura koji je osuđen na 10 godina zatvora zato što je jednostavno ostvario svoje pravo da na internetu e, promiče svoje pravo objavljivanja vlastitog mišljenja. Njega se opetovano mu se prijetilo, a osim toga e, su suspendira sva njegova prava, nema odvjetnika i navodno je podvrgnut mučenju. A to je samo pokazatelj kako se tamo pretjerano koriste zakoni kako bi se jednostavno na taj način borilo protiv onih koji misle drugačije a vlasti te zemlje ne polažu račune za to što djeluju. Želim zato pitati što su, je napravila Europska unija kada je nedavno pregovarala o sporazumu u suradnji s tom državom. Drugo, kako e, Europska unija može omogućiti da njegov žalbeni postupak bude pravičan jer je nedavno zatražio, uložio žalbu na svoju presudu. Osim toga, ovog tjedna Ujedinjeni arapski Emirati postrožili su kazne i hoće li Europska komisija postaviti to pitanje u svojem godišnjem izvješću za tu zemlju. Hvala lijepa. I molim da se držite vremena za e, govorenje koje mi je zadano. E, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Zastupnik Farija na jednu minutu. Ahmed Mansur je jedno od posljednjih glasova koji su izražavali kritike u e, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. On je bio slobodan do prije nekoliko mjeseci, u ožujku je uhićen, prijetilo mu se e, smrću i onda je u svibnju on osuđen na kasnu zatvora. Sve to dogodilo se zato što je on mirno na internetu prosvjedovao i tražio je da se u toj državi održe slobodni izbori. To nije prijetnja miru i skladu u državi kao što tvrde vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, to je jednostavno izražavanje vlastitog mišljenja. Ameda Mansura treba osloboditi kao i sve druge koje prigovaraju savješću i e, treba e, jednostavno tražiti od te zemlje da ukine smrtnu kaznu i da poštuje slobodu govora. Hvala gospodin Kalife na jednu minutu. Hvala. Ujedni Arapski Emirati eh, zaista jako dobro razvijaju gospodarstvo, ali istovremeno nisu svi u toj zemlji slobodni i to nije dobro. A upravo takav primjer je Ahmed Mansur. On je u zatvoru zato što je htio izraziti vlastito mišljenje na društvenim mrežama. Nije se slagao s vladom, a vlada se to nije svidjelo i sada je on u zatvoru i ne zna se kada će biti pušten na slobodu. Dobro je da danas razgovaramo o njegovom slučaju i da tražimo da se njega i njemu slične pusti iz zatvora. Ujedinjeni Arabski Emirati fantastično e, napreduju na ekonomskom planu, ali moramo tražiti temeljne slobode za sve, naročito za Ahmeda Mansura. Hvala lijepa. Sljedeći govornik jest gospodin Marijas. Hvala lijepa. U Ujedinjenim Arabskim Emiratima, baš kao i u drugim zemljama na a, arapskom poluotoku, ne vlada prava demokracija. Niječu se e, ljudska prava, prosvjednici i branitelji ljudskih prava podvrgavaju se mučenju i općenito e, stanovništvo je prilično potlačeno. Žene su žrtve diskriminacije i nemaju nikakva prava e, što se tiče mnogih pitanja mi bismo morali Ujedinjenim Arapskim Emiratima poslati odlučujuću poruku iz Europe. U Jemenu i dalje vlada krvoproliće kojeg samo potkrepljuje oružje što ga Europa izvozi. Moramo dakle djelovati po pitanju Ujedinjenih Arapskih Emirata i ne stati na riječima sada zastupnika Staldo. Hvala gospodine predsjedniče. Evo konovno možemo govoriti o Ahmedu Mansuru koji je bio bloger do nedavno jedina neovisni glas u toj zemlji. Međutim, e, Manzur je uhićen, osuđen na 10 godina zato što je navodno e, širio lažne vijesti na društvenim mrežama. On se jednostavno slobodno izražavao o jednoj zemlji koja je članica Vijeća sigurnosti, e, Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. To se možda može činiti i Mi s druge strane moramo pogledati što mi radimo jer se smatramo zagovornicima ljudskih prava, a s druge strane e, prodajemo kompjuterske programe za špioniranje građana takvim režimima. Zaista moramo odmah tražiti da se bezuvjetno pusti na slobodu Ahmed Mansur i drugi e, koji su u zatvoru radi prigovora savjesti. Moramo prestati izvoziti oružje i tehnologiju za nadzor prema takvim zemljama. Ne možemo staviti profit u prvi plan, a žrtvovati ljude. Hvala. Sada gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala što ste mi dali riječ. Želim ovdje govoriti za oslobađanje Ameda Mansura, ali htjelim eh, se nadovezati za ono što je rekao gospodin Schaffhauser on je jedini koji je rekao da gospodin Mansu treba ostati u zatvoru. Zaista me to smeta da jedan zastupnik kaže takvo nešto. To smatram jako problematičnim. Meni po mom sudu situacija u zemljama zaljeva po pitanju ljudskih prava se pogoršava i ne smijemo šutjeti vis Ujedinjenih Arapskih Emirata gospodina Mansura e, se e, navodno muči i nema pravo na odvjetnika. To je nešto protiv čega mi moramo prosvjedovati. Da, moram reći da nisam zadovoljan cijelom formulacijom rezolucije, ali svejedno zalažem se za to da se ono slobodi. Hvala. I posljednji sada je gospodin Rubih. Izvolite. Hvala lijepa. Po mom sudu vrlo je jasno da je sloboda govora nešto zašto smo se i tekako borili u Europskoj uniji. Raspravljali smo o Brexitu, o slobodi kretanja, a Uvjeren sam da u jednim arapskim emiratima također postoje mnogi kompetentni političari. Vode se mnoge rasprave i mnogi političari tamo i mnogi stanovnici žele slijediti europske vrijednosti i smatraju da su te europske vrijednosti na dobrobit građana. Po pitanju suradnje moramo je podstaći i moramo također omogućiti da dođe do e, razmjena i da ti ljudi dođu ovamo, da se susretnu s nama u Europskom parlamentu i da razgovaramo o slobodi medija i e, o stvarima koje su dobre za društvo kao takvo. I mislim da moramo na taj način najbolje ostvariti kontakte. A sada riječ ima gospođa povjerenica. Ujedinjeni Arapski Emirati su bili prva zaljevska zemlja s kojom je Europska unija uspjela započeti sveobuhvatni dijalog o ljudskim pravima. E, posljednji sastanak održan je u Abu Dhabiju e, prije ljeta. Još od 2013. bavimo se čitavim nizom područja i moram reći da smo vidjeli znatna poboljšanja, pogotovo kada je riječ o vjerskim slobodama te pitanjima ravnopravnosti spolova. No, još uvijek ima dosta problema sloboda izražavanja i udruživanja, pravo na pošteno suđenje, situacija branitelja ljudskih prava su teme o kojima svaki puta razgovaramo za vrijeme naših sastanaka. I dalje se zalažemo za transparentnost jer želimo pomoći Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ispune svoje obveze koje se tiču poštivanja ljudskih prava. Kao prvi korak pomogli smo eh, im u razmjeni informacija. Unatoč promjenama eh, zapravo nemamo alternativu, moramo nastaviti surađivati na taj način. U Europskoj uniji, tamo imamo i izaslanstvo, eh, naše izaslanstvo, Dakle, kroz to izaslanstvo aktivno pratimo situaciju sa ljudskim pravima u zemlji i naravno pratimo i pojedinačne slučajeve. Slučaj Ahmeda Mansura je jedan od takvih, e, jedan od tih koje pratimo. Gospodin Mansur je 2015. dobio e, nagradu za ljudska prava je u svibnju ove godine osuđen na 10 godina zatvora zbog objave lažnih informacija te širenja e, mržnje i sektaštva. To su bile optužbe. Mi redovito insistiramo na tome da od vlasti dobijemo dodatne informacije o njegovom slučaju, o njegovom zdravlju, o tome gdje je zadržan te o sudskom postupku. I neprestano ponavljamo da je stav Europske unije o braniteljima ljudskih prava E, zapravo da oni moraju preuzeti smjernice Europske unije. E, ne brinite se, doista ćemo i dalje raditi na tom pojedinačnom e, slučaju kroz europske institucije. Naravno, svjesni smo situacije u zemlji, stabilnosti i sigurnosti, no svjesni smo da dugoročna stabilnost nije moguća bez poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Hvala vam. Hvala vam, gospođo povjerenice. Dobili smo šest nacrta rezolucija o kojima ćemo glasati na kraju, to jest danas poslije podne za jedno pola sata i time zatvaram ovu raspravu. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je sljedeća rasprava o masovnim arbitrarnim pritvaranjima Ujgura i Kazaha u autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang. Prvi govornik je gospodin Butikofer, on je jedan od autora rezolucije, imate minutu i pol, izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, kolege. Kineski komunistički e, režim prakticira ekstremno policijsku državu u kojoj na tisuće, ako ne i milijune ljudi etničkih kazaka i ujgura su u pritvoru, a sve to pod izlikom e, borbe protiv terorizma. Tko god kaže da masovna represija se može koristiti kao sredstvo u borbi protiv terorizma, mora znati da se na taj način samo omogućava sloboda teroristima. Mislim da bi i kako se mnogo toga moglo naučiti iz primjera Sjeverne e, Irske. Kina postaje sve važnija na globalnoj sceni. A kako je onda toliko slaba i ne može provoditi vlastite zakone, uključujući zakone o vjerskoj e, toleranciji. Kina govori o kineskom snu. No što taj san znači ovim desecima i stotinama tisuća ljudi koji ne mogu sanjati taj san? To moramo najoštrije osuditi. Htio bih još spomenuti gospodina Ilhama Totija, jedan znanstvenik koji je u zatvoru samo zbog toga što je koristio svoje pravo na slobodu izražavanja. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Belder. Hvala vam. Vjerujem da su strani novinari u ovih dana neželjeni u provinciji Xinjiang. I to zbog toga što državna mašinerija zapravo testira nadzor društva u tom dijelu zemlje. A lokalni stanovnici se zapravo testiraju kao nekakvi pokusni kunići. Ponekad strani e, reporteri i uspijevaju dobiti nekakvu sliku i prenijeti je nama da vidimo što se tamo događa. ponekad nesigurnost može zna, to jest ponekad sigurnost, pretjerana sigurnost može značiti i nesigurnost. Čuli smo za priču o tome kako se na deseci tisuća djece educiraju takozvanim kampovima za preodgoj. Ovo je strašna politika politika asimilacije i to prisilna asimilacija, koju Kina nameće i koja sada eh, privlači i pozornost svijeta. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Korao. Vratili su nam se koncentracijski kampovi, to je jedini način da opišemo ono što se događa u Xinjiangu. Eh, tamo se vodi strašna kampanja kako bi se iskorijenili tako reći teroristi. No, ali zapravo tamo se zapravo radi e, na Radi se na tome da je gotovo milijun ljudi e, nepravomoćno zadržano u pritvoru, djeca se preodgajaju u kampovima za preodgoj i nemaju e, nikakva prava. Ti su ljudi krivi zbog toga što nisu kinezi. Dakle, što se još mora dogoditi prije nego što nešto poduzmemo? Plinske komore, masovna smaknuća. Kina ne poštuje ljudska prava e, samo zbog toga što je nitko ne prisiljava na to. I zbog toga, s obzirom na golemu količinu dokaza o tome što se događa u toj provinciji, pozivam Europsku uniju da poduzme odgovarajuće mjere mislim da bismo trebali e, poduzeti e, sankcije protiv e, tajnika komunističke partije Čena Kuangoa. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Lajnen. Predsjedniče, dame i gospodo kolege, u protekla tri desetljeća Kina je ostvarila znatan gospodarski rast. E, nažalost, napredak u području ljudskih prava nije e, išao jednako brzo. A ne samo to, nego zapravo se situacija još pogoršava. Jako smo puno govorili o kršenju ljudskih prava u parlamentu, to posebice u Kini. A danas je evo sedam klubova podnijelo e, prijedloga rezolucije o kršenju ljudskih prava u provinciji Xinjiang. Ovo što čujemo je zapravo nevjerojatno, govorimo o gotovo milijun ljudi u kampovima za e, preodgoj. E, milijuni ljudi se nadziru korištenjem moderne tehnologije. I mi tražimo da se ovakvi postupci e, zaustave. Govori se o tome da se sve to radi zbog borbe protiv terorizma i prijetnji dakle mm, državnom poretku. No kada se provodi represija na cijelom jednom etničkom skupinom, mislim da to zapravo nije istina i Kina gubi svoj kredibilitet na međunarodnoj sceni. Njemačka i Švedska ne vraćaju Ujgure i Kazahe zato što se bojimo što bi se e, dogodilo tim ljudima da se vrate u Kinu i pozivam druge zemlje da učine isto. Kad putujemo, kad odlazimo u Kinu i kad razgovaramo sa tamošnjim dužnosnicima, moramo razgovarati o e, situaciji kršenja ljudskih prava, ne možemo tu temu zanemarivati. ova rezolucija uživa veliku potporu. Ja se nadam da će u Kini pozitivno na nju reagirati. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Kjučuk. Hvala vam. Nažalost, etničke manjine Ujgora i Kazaha su podugrnute proizvoljnim pritvaranjima, mučenju, ograničenju vjerskih praksi i kulture. Mm, gotovo jedan milijun ljudi je nestalo. nevini ljudi, majke, očevi, djeca, prijatelji. Svi su nestali. Gdje su? Što se događa u takozvanim kampovima za preodgoj? Tamo se navodno djeca odvajaju od roditelja. Ne možemo e, prihvatiti da se kršenje ljudskih prava provode na e, tako masovno. Ja pozivam da se odmah puste sve one koji su pritvoreni u e, kampovima te sve političke e, zatvorenike poput Ilana Totija. Krenut ćemo s ovom rezolucijom, ali osim nje potrebne su nam e, konkretnije mjere. Potrebni su nam i odgovori te detaljna istraga o tome što se događa u regiji. Hvala a Sada riječ ima gospodin Pimenta Lopez na jednu minutu. Hvala vam. Rezolucija je Rezoluciju podupiru činjenice koje smo dobili od e, organizacija u SAD-u te od ljudi koji pokušavaju dati svoje značenje riječi neovisnost. Bojim se da je to samo zapravo način da se upličemo u e, poslove treće zemlje da licemjerno govorimo o braniteljima ljudskih prava, a zapravo ih koristimo kako bismo vodili posredničke ratove u Africi. I cinično se govori o prijetnju terorizma. Europska unija i parlament nemaju nikakav legitimitet o tome da propovjedaju o ljudskim pravima, o gospodarskom i socijalnom razvoju e, Kine. Kina je zapravo jedina velika prepreka našim imperialističkim e, težnjama. Dziękuję bardzo, proszę mówić wolniej, Hvala vam. Ja samo molim e, govornike da malo sporije govore kako bi naši prevoditelji to mogli prevesti. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Tokeš. E, dopustite da najprije pozdravim gospodina Dulku Niša predsjednika Kongresa naroda Ujgura i e, borca za prava svojega naroda. Dobro nam došli. 12. rujna 2018. parlament je e, većinom usvojio izvještaj o odnosima između Europske unije i Kine. Dokument naglašava da mm, sveobuhvatno partnerstvo između te dvije zemlje se temelji na načelima vladavine prava, poštivanja ljudskih prava te demokracije. U izvješću također stoji e, da treba jačati uzajamno povjerenje između dva partnera. Eto, u duhu tog dokumenta ja želim govoriti o E, Ujgurima i Kazahima, dakle gotovo jedan, jedan milijun tih ljudi koji su e, proizvoljno zatvoreni u kampovima za preodgoj. Vlasti e, sustavno niječu postojanje takvih kampova. Ujgure, Ujgura ima oko 10 milijuna. I svaki pojedinac je pod nadzorom. čime se krše temeljna ljudska prava koja su između ostalog sadržana i u kineskom ustavu. Pozivam kineske vlasti da odmah prestanu sa ovakvim postupcima kojima nastoje izbrisati identitet Ujgura. Stvarno strateško partnerstvo i uzajamno povjerenje mogu postojati samo ako Kina svim svojim građanima i predstavnicima etničkih manjina osigura eh, njihova ljudska prava i dostojanstvo, a mi bismo trebali ujediniti svoje snage i suprotstaviti se Kini. Naši gospodarski interesi ne mogu biti eh, prepreka, ne smiju stati na put eh, otvorenom i iskrenom dijalogu o poštivanju ljudskih prava. Hvala vam. A sada riječ ima gospodine Kelam na jednu minutu. Hvala vam. Gospođo povjerenice, dame go, gospodo, Kina se ne mora bojati svojih manjina zato što stvarno ih, mislim, Kineza ima jako puno. Stoga je nevjerojatno da 11 milijuna ljudi je podvrgnuto neprestanom mučenju i zlostavljanju te represiji. Da im se želi eh, oduzeti njihova kultura, i identitet. Navodno, jedan milijun Ujgura je u pritvoru ili u centrima. Tražimo od Kine da odmah prestane s takvim praksama. I pozivamo Europsku komisiju te vlade europskih zemalja da razgovaraju o kršenju ljudskih prava u provinciji Xinjiang na najvišoj razini. Te tražimo od europskih zemalja da prestanu vraćati predstavnika Ujgura i Kazaha u Xinjiang provinciju u Kini. Hvala, a sada riječ ima gospođa Đufrida i socijaliste demokrata. Imate jednu minutu. Nažalost, e, stalno govorimo o jedno te istim stvarima. O tome smo već slušali od najboljih svjetskih novinara a i od samih predstavnika Europske komisije. I mi u ovom domu jako često spominjemo i osuđujemo ozbiljna kršenja ljudska prava. Građani Ksinjana su podvrgnuti stalnom policijskom nadzoru, prepoznavanju, kroz tehnike prepoznavanja lica te masovnog prisluškivanja telefona. Isto tako utvrđeno je da doista postoje e, nekakvi kampovi za preodgoj i centri. Isto tako sve to znamo e, zbog toga što već odavno znamo s kakvim se opasnostima suočavaju. Smrtna kazna je još uvijek na snazi, a, zakon se provodi proizvoljno. Europska unija se mora založiti za zaštitu etničkih manjina, između ostalog i naroda Ujgura. Moramo pozvati treće zemlje da vrlo pažljivo razmotre zahtjeve za zaštitom od strane, koje dobivaju od strane predstavnika Ujgura i Kazaha. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Demesmaker na jednu minutu. Dame i gospodo, ljudi u Kini moraju znati da ne mogu ljudima govoriti e, na koji način misliti i što misliti, a to je upravo ono što rade u ovoj, e, u ovoj regiji. Ujguri i Kazahi se masovno pritvaraju, zatvaraju se u kampove za preodgoj, tamo ih se nastoji pod navodnicima izliječiti i e, od te takozvane ideološke bolesti. Ljudi se zastrašuju, špioniraju se i muče. Iza svega ovoga stoji nemilosrdna državna mašinerija. I e, unatoč brojnim sporazumima, svim našim e, dijalozima i svim našim naporima, Kina ne postiže velike e, napretke kad je riječ o zaštiti ljudskih prava. Moramo insistirati na tome da Kina oslobodi zatvorenike, da poštuje ljudska prava i zato što ljudi imaju pravo na svoju slobodu. Hvala. Sada riječ ima gospodin Pajt na jednu minutu. Hvala vam. U zadnje vrijeme međunarodna zajednica okreće glavu od kršenja ljudskih prava u Kini zbog svojih pragmatičnih razloga. No zemlja koja želi biti gospodarska sila ne može kršiti ljudska prava svojih građana. Prema UN-u gotovo jedan milijun Ujgura je zadržan u nekakvim centrima, zatvorima bez ikakvih prava. Njihove obitelji ne znaju gdje su, jesu li uopće živi. Prikupljanje DNK uzoraka um, pristavljaju se uređaj za prisluškivanje u automobile i u telefone, postavljaju se nadzorne kamere. To su samo neki od primjera na koji način ih se zlostavlja. Kineska vlada mora pustiti sve one koji su e, zatvoreni u e, tim kampovima te dati informacije o tome gdje se nalaze oni koji su nestali. Kina mora napokon stati sa represijom te e, ispuniti obveze koje je preuzela kroz sporazume o poštivanju ljudskih prava, međunarodne sporazume. A Europska unija mora o tome razgovarati na sastancima sa e, kineskim vlastima i to na svim razinama. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Castaldo u ime FDD-a. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nisu mogli reći ništa, morali su šutjeti. Bojali su se, hoće li reći nešto pogrešno. To su riječi jednog bivšeg uh, učitelja koji je bio zatvoren u jednom od tih kampova za preodgoj u regiji Xinjiang. Tamo je gotovo milijun osoba zatvorena. Eh, no nismo ni sigurni da je to točan broj zato što ne postoje eh, dokumenti o broju zatvorenih osoba. No, sve to vrlo dobro funkcionira kao i inače kršenja ljudskih prava etničkih manjina i političkih eh, disidenata poput slučaja s Ilhama Tota, Totija. Čak i roditelji osoba koje su otišle u inozemstvo, njih se također maltretira kako bi se bih se prisjetilo na to da su se njihovi članovi obitelji pobunili. Tražimo od Kine da svih puste te da se zatvore ti centri. Europa eh, ne može nastaviti eh, sve po starom sa Kinom. Najpše hvala. Sada, gospodin ima riječ jedan minut u ime NFA. Hvala. Pokrajina Xinjiang u kojoj sam bio prije 20 godina, već jako dugo je e, žrtva separatističkog naoružanog pokreta koji je proveo i izvršio brojne atentate, a koje podhranjuje militantni islamizam. U takvim uvjetima koja to država ne bi nadzirala ekstremističke džamije ili ekstremiste? Upravo to radi Kina. No oni koji govore o koncentracijskim logorima sa dva milijuna e, zatvorenih, kao što je to rečeno od strane e, osobe iz UN-ovog e, odbora za bor protiv diskriminacije 13.8. je smiješna. Dva milijuna ili 2,5 milijuna, pa to je polovica stanovništva grada Pariza. No, otud, eto, dolazi ta priča i mit o masovnim kampovima, logorima. Dakle, to je nešto što protiv čega biste se trebali boriti, a ne e, ponavljati te neopravdane izjave. Hvala, gospodin Kelly, imate jedan minut. Hvala. Danas smo čuli vijesti o zabrinjavajuće vijesti o etničkim manjinama na kineskom teritoriju. Ja strogo osuđujem arbitrarno zatvaranje Ujgura i drugih manjina i e, e utjecanje njihov svakodnevni život te prikupljanje podataka koje treba osuditi. Dakle, europske vlasti moraju o tome razgovarati s kineskim vlastima na svakoj razini i jednoglasno govoriti kako bi se spriječilo dodatno urušavanje situacija. Pozivam na da se odmah oslobode sve one, oslobodi sve one koji su arbitrarno zatvoreni. Dakle, moraju postojati slobode, e, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja, borba za univerzalna ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava su srž dugogodišnjih e, odnosa između Europske unije i Kine Kina je izjavila da se želi e, uključiti u te zajedničke vrijednosti, dakle treba početi s poštivanjem istih u pokrajini Xinjiang. Najljepša hvala, ispričavam se, no ako se ne varam, gospodin Polčak je mahao s kartonom, no Čini mi se da je htio raspravljati s prethodnim govornikom, no prekasno sam vas vidio, te se ispričavam. Sada je kasno, sada gospodin Tremoza i Barcelos ima riječ. Imate jedan minut. Hvala predsjedavajući, dragi kolege. Pozdravljam ovu rezoluciju o masivnom arbitranom zatvaranju Ujgura i Kazaka u ujgurskoj autonomnoj pokrajini Xinjiang. Želim pozdraviti gospodina Doku Nisu, koji je predsjednik Svjetskog kongresa Ujgura. Poštivanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava mora ostati u samom centru odnosa između Europske unije i Kine. Ova rezolucija osuđuje sve jače supresivno djelovanje nad manjinama, osobito nad Ujgurima i Kazacima, u Kini. Pozivamo kineske vlasti da odmah prestanu sa masovnim arbitralnim zatvaranjem te zatvore sve kampove u kojima e, se nalazi arbitrarno zatvorenih milijun ljudi i neovisna istražna, istražno povjerenstvo treba e, biti poslano u Xinjiang. Pozivam također i kineske vlasti da oslobode e, Ilana Tokija, Ujgurca, sveučilišnog profesora. Dragi kolege, u Kini imamo brojne manjine od Tibetanaca do Ujgura i to ih ne bi trebalo plašiti, već bi oni trebali biti priznati i to bi od Kine učinilo, učinilo još veću zemlju. Dakle, treba osloboditi Ujgure, Tibet i tako će se imati, se može imati slobodna Kina. Hvala, gospodin Park, imate jedan minut, izvolite. Gospođo Parker, hvala. Kina je od ključnog značaja na međunarodnoj sceni i njihov značaj će biti sve veći u narednim desetljećima. S obzirom da je tako važan e, akter u, i član e, vijeća sigurnosti, to podrazumijeva određene odgovornosti. Trenutni međunarodni sustav e, stvara sve veći prosperitet za ljude diljem svijeta, no prevelik broj zemalja ne poštuju ljudska prava tako važan dionik e, koji pokazuje tako e, nepoštovanje za sve napore na polju prava nije prihvatljivo. Možemo se e, Kinesko djelovanje u pokrajini Xinjiang je prevazišla granice, iako možemo imati određene simpatije kada se radi o borbi protiv terorizma. Kina mora odlučiti kakvu ćemo sudbinu svi imati i primjena osnovnih ljudskih prava mora biti dio te budućnosti. Hvala gospodin Šogor, imate jednu minut. Nedavni događaji pokazuju da se Kina okreće ka najgorem nepoštivanju ljudskih prava. Kina se sve više bori protiv vjerskih manjina, etničkih e, manjina, e, poput e, Tibetanaca, Ujgura i Kazaka. Neki od najznamirujućih situacija trenutno se dešavaju u Ujgurskom autonomnoj pokrajini sa masovnim zatvaranjem u kampove. ti, e, ti se kampovi porade sa crnim rupama u koje se ljude stavljaju i više nikad ne izlaze iz njih. Teško je procijeniti koliko e, je već tisuća osoba, koliko su tisuća osoba progutale te crne rupe, no sada znamo da svaka osoba više manje u ugorskoj dijaspori ima nekog bližnjeg e, koji nest, koji, za kojeg se ne zna gdje je. Europsko-kineski postupak E, dijalog ne, ne, može ne, e, ne može se ne razgovarati takvim stvarima. Hvala gospodine Hekman. Hvala predsjedavajući. Dame i gospodo, stanje u kojem se nalaze Ujguri i Kazaci u sjeverozapadnoj kineskoj regiji Xinjiang s pravom se opisuje kao kulturni genocid. Ujgure se stavlja u kampove za preodgoj i odvaja, se, odvaja ih se od djece koja idu u sirotišta. Jedan je cilj ovome svemu, oni žele uništiti kulturni identitet ove manjine. Samo 2017. godine 45 novih sirotišta za 5000 djece izgrađeno je i kineske vlasti su iskoristile 30 milijuna za izgradnju tih um, sirotište. Ovo je u zadnjem Human Rights Watch reportu upisano i mi u svakom slučaju trebamo od kineskih vlasti zahtijevati da zatvore te kampove za preodgoj, te da oslobode političke zatvorenike i da prestanu i prekinu represiju protiv e, manjina. Isto tako moraju se e, moraju slobodno puštati novinare i međunarodne promatrače kako bi mogli nadzirati što se događa u toj regiji. Hvala, sada ćemo preći na postupak slobodnog javljanja za riječ. Imamo jako malo vremena na raspolaganju, tako da vas molim da se doista držite dodeljenog vremena. Prvi je gospodin Polčak.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 zatím pan Schaffhauser na eh, vyjádření eh, pana Lopeze ze Spojené levice, který vlastně Gospodin Schaffhauser spomenuo gospodina eh, poput gospodina Lopeza iz Europske ljevice smatraju da Europski parlament nema pravo govoriti o poštivanju ljudskih prava. Dakle, gospodin Schaffhauser i ljevica možda bi trebali udružiti se. Ja se ovdje želim oglasiti za prava Kazaka i Ujgura, jer ovdje se vodi očit etnički rat. Ono što treba napraviti jeste zalagati se za te manjine. Svaki put kada se ide u kinu i razgovarati o tome na svakoj raznih. Hvala. Hvala gospodin Kan, imate jedan minut. Hvala predsjedavajući. Kad bi bilo koja druga e, zemlja držala milijun ljudi u kampovima i prinudila 11 ljudi da žive u represivnoj državi, mi bismo se odmah obraćali e, Međunarodnom e, sudu, ICU i govorili o etničkom čišćenju. No, od toga ništa s obzirom se radi o Kini. Traži se veću transparentnost u Kini, ali se istovremeno bori, svi boje e, ekonomskih e, ekonomske represije. Dakle, naša rezolucija nije nikakva revolucija, već jednostavno izraz e, zabrinutosti. Tako da pozivam parlamente da učine sve što je u njenom, sve što je u njegovoj moći kako bi se zatvorilo te kampove i kako bi se prestao s represijom u Xinjiangu protiv Ujgura. Europska unija mora e, uvesti ciljane sankcije protiv svih onih koji su odgovorni za uspostavu koncentracijskih logora u, e, protiv Ujgura. Moramo Ujgure priznati kao globalnu zajednicu i spriječiti sljedeću katastrofu pod našim nebom. Hvala zastupnik i Predsjedavajući i kolege. Ujgurska i kazaška e, manjina u Kini Znači, prema njima se postupa bez eh, adekvatne pažnje međunarodne zajednice. Stotne tisuća ove muslims, članova ove muslimanske manjine je zatvoreno i pod katastrofalnim eh, uvjetima. Dakle, tu eh, žrtve su torture i pokušava ih se preodgajati i promijeniti njihova vjerska uvjerenja. No teško je vjerovati da u 21. stoljeću mogu postojati takvi logori. Ujguri kazaci moraju slobodno moći birati svoju tradiciju, prav, e, vjerovanja i istovremeno ostati u Kini. Tako da pozivam Europsku uniju da o tome razgovara sa kineskim vlastima i da se u svim budućim dijalozima E, s Kinom i da to bude na vrhu liste prioriteta te da, se te da zahtijevaju da se zatvore ti kampovi. Hvala, pan, e, gospodin Farija, imate jedan minut. Hvala, predsjedniče, povjerenice. Sada je poslao norma da kada se govori o Kini da to nije iz pozitivnih razloga. Dakle, dovoljno pogledati sve deklaracije i rezolucije koje smo imali o arbitrarnom zatvaranju, o kršenju demokratskih prava, o nepoštivanju temeljnih sloboda tijekom eh, trenutnog predsjedništva. Dakle, dolazi, dobio se dojam da je Kina svjetski prvak u autoritarnom postupanju zajedno sa eh, Madurom u Venecueli i Putinom u Rusiji. No, stanje je, stanje se pogoršalo kako je novi predsjednik na vlasti u Kini. Dakle, kontinuirano se vodi represivno djelovanje u Kini protiv svih onih koji su se usudili zalagati za vladavinu prava. Tu je, dakle, kaže, represivno djelovanje protiv Ujgura, Kazaka, prvenstveno u Xinjiang, u Ujgurskoj pokrajini, vidjeli smo dakle, što se tamo sve događa i Europska unija mora oštro suditi takvu praksu i vršiti pritisak na kineske vlasti da se prestane s takvim kažnjavanjem manjina. Hvala, zastupnica Šojdrov, imate jedan minut. Najpša hvala. Dame i gospodo, kao što smo čuli, stanje u regiji Xinjiang e, je u najmanju ruku zabrinjavajuće. Milijun ljudi je zatočeno u kampovima za preodgoj. Xinjiang najveći je zatvor na svijetu u biti. Najčešće se osuđuje ljude za navodnu podršku protiv terorizma. I ovo je najveća zloporaba borbe protiv terorizma koja se tamo događa. U listopadu, 1. listopada, zabilježeno je masovno kretanje Ujgura u zatvorenim e, kamionima sa zatanjenim staklima e, prozorima sa juga prema sjeveru i tako masovno premještanje stanovništva posjeća nas na, djelovanje staljinističkog sovjetskog saveza i zato pozivamo europsku u uniju da djeluje i da se zahtjeva da se prestane s represijom, masovnom represijom protiv Ujgura. I mislim da bismo trebali razmotriti masovno, e, razmotriti djelovanje protiv ljudi koji su odgovorni za to. Najviše hvala kolegi, molim vas da nam dopustite da završimo s raspravom, tako da ako možete u tišini ući, onda bi bilo dobro. Gospođa Šujica sada, jedan minut. Hvala vam lijepo predsjedniče rezoluciju koja je izraz e, naše zabrinutosti oko stanja ljudskih prava u kini. ljudska prava trebaju biti u fokusu odnosa europske unije i kine. u svakom slučaju e, ujgure i kazake

Dziękuję, bardzo i teraz głos hvala. Slijed... Sljedeća govornica je povjerenica Binkovska. Molim vas da u miru saslušamo što nam povjerenica ima za reći. Hvala uvaženi predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Europska unija blisko plati prati što se događa u Doista smo zabrinuti e, zbog, zbog onoga što se, na što nam se ukazava. Ispričam se. Kolege, molim vas da budemo mirni, tihi i da dopustimo povjerenici da da svoju izjavu. Por toga, tu su brojne druga izvješća o kršenju eh, ljudskih prava, eh, tu su i kampovi za preodgoj u kojim su masovno zatočeni Ujguri i druge manjine. Zatim e, govori se i o povratku, nasilnom povratku e, Ujgura u zemlju. Dakle, to sve e, izvori zabrinutosti. Europska unija poziva Kinu da konstruktivno djeluje po tom pitanju. Sukladno preporukama mi smo dobili izvješća od europskih državljana Ujgura koji kažu da se vrši pritisak na njih da se vrate u Kinu ili da daju informacije o svojim članovima obitelji oduzimaju se putni dokumenti e, iz te regije, ljudima iz te regije kako bi se spriječilo da izlaze iz zemlje. Dakle, postoji velika zabrinutost glede Ujgura i drugih manjina e, ako se vrate u Kinu. Europska unija traži e, međunarodnu zaštitu za te ljude i kada je moguće da se zajamči načelo non-refulmana. Europska vlasti su razgovarale sa kineskim vlastima na zadnjem dijalogu između Europske unije i Kine o ljudskim pravima u srpnju 2018. Vjerova, e, sloboda vjerovanja, e, sloboda izražavanja, e, to su teme o kojima se raspravljalo osobito e, kada se tiče e, Ujgura i Tibetanaca. Europska unija je tražila dakle da se omogući pristup e, tim kampovima i da se dopusti ljudima koji se ljudskim pravima da pristupe tim regijima. Ljudski povjerenik povjerenica za ljudska prava tražila je da se omogući pristup svim tim dijelima. Sva ljudska prava, pa sloboda izražavanja, vjerovanja, okupljanja, udruživanja, pravo na nediskriminaciju, to su prava koja treba poštivati u pokrajini Xinjiang kao što bilo gdje drugdje u zemlji, sukladno sa međunarodnim zakonodavstvom. Redovito nastojimo održavati dijalog na, na tu temu s Kinom i razgovarati o ljudskim pravima. Hvala. Chciałbym bardzo przeprosić e, panią komisarz e, za zachowanie moich... Ja se ispričavam povjerenici zbog ponašanja kolega. Ponekad je, vjerujte, lakše održati političke izjave, nego pristojno se ponašati. Dobro, sada prelazimo na glasanje. Dragi kolegi, idemo glasati. Vidim da vam se svima žuri. Dakle, gospodin Vjoti javio se i traži riječ. Izvolite. Predsjedavajuće, ja sam se tražio riječ da sam jednostavno ovdje pokazala što se gnusnog dogodilo danas u Italiji. Jedne novine objavili su vraća se kolera u Napulj i dovode je migranti. To je apsolutno lažna vijest, a sam naslov je gnjusan. Mi se borimo protiv lažnih vijesti na društvenim mrežama, ali ovaj parlament treba se boriti i protiv onih novina koji raspiruju nacionalizam i mržnju našem kontinentu. Takva stvar je sramota. E, Hvala, gospodin Sošnjec se također javlja za riječ. Hvala lijepa. Htio sam e, vas podsjetiti na članak 162. našeg statuta. Kada se raspravljalo o neofašističkom nasilju, E, potpredsjednik Pašku koji je predsjedavao je moj mikrofon ugacio 30 sekundi nakon što sam počeo govoriti zato što sam kritizirao neke kolege. Tako ne, nije objektivno ponašanje predsjednika. Hvala, primamo to na znanje. Možemo li sada prijeći na glasanje? Rezolucija o e, Najprije o pogoršanju situacije s ljudskim pravima u Belarusu, naročito povelji 97, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na situaciju u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, naročito branitelj ljudskih prava Ahmeda Mansura, to je poimenično glasanje, otvoren glasanje. The Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na masovno arbitrarno zatvaranje Ujgura i Kazaka u autonomnoj Ujgurskoj regiji. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće o e, gospodine Koelja o paketu za javnu nabavu. Glasat ćemo poimenično. Otvaram glasanje. The vote closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Congratulations. Sada sljedeća točka je izvješće gospodina o Europskoj agenciji za suradnju po pitanju uh, kaznenog prava Eurojusta. Prijedlog da se odbije prijedlog komisije, amandman 905. Tko je za to odbijanje? Tko je za protiv suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na prijelazni sporazum po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam gospodine Fos. So we come to the report by Mrs. Sada izvješće Grisberg o priznavanju naloga za zamrzavanje i e, konfiskacije. Amandman 146. prijedlog za odbacivanje. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Ovaj se prijedlog odbacuje. Dakle. E, I sada idemo na prijelazni sporazum poimenično glasanje. Otvaram glasanje. The Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, čestitam gospođo Grisbeck. We come to the vote of, um, um, on the report of Mrs. Bild. Izvješće Koraca Bild o e, slobodom protoku neosobnih podataka u Evropskoj uniji. Gospođa Koraca Bild zalažila je e, riječ. Ova će uredba ukinuti prepreke slobodnom proticanju podataka Europskoj uniji. Tu ćemo de facto uspostaviti peti stup digitalne ekonomije i to je dobar primjer rezultata Europskoj uniji. Hvala svima za suradnji i na podršci. Hvala vama, gospođo Koraca Bild. Sada stavljam na glasanje prijelazni sporazum poimeničnim glasanjem. Tko je za? Otprostite, to je poimenično glasanje, prema tome otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. I dakle, ovaj presudni E, i presudna e, izvješće je usvojeno presudno kako kaže gospođa Koraca Bilca da prelazimo na e, transnacionalnu suradnju po pitanju ljudskih prava. Najprije predlog rezolucije odbora za razvoj. I ovdje ćemo glasati od članka do članka. 10, članak 10. koji je za prvi dio protiv suzdržani Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Da, naravno, e, provjerit ćemo sada drugi e, dio desetog e, članka. Zatvoram glasanje. Usvaja se. We 14. Članak 14. u tri dijela. Tko je za prvi dio izvornog teksta, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada 19. članak, dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, članak 19. drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o rezoluciji u cijelosti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. So here with um, the, other motions for a resolution. sada, e, dakle, onda se ne razmatraju sljedeće e, prijedlozi rezolucije, pa glasamo sada o Jemenu. Najprije zajednički prijedlog rezolucije od strane sedam klubova zastupnika. Gospodin Tanuk je zatražio riječ kako bi uložio usmeni amandman na treći članak. Izvolite gospodin Tanok, ali gospodin Tanok mi uključuje mikrofon. Dobar dan. E, hvala lijepa. E, želim da nakon članka trećeg stoje osuđuje se lansiranje od strane Hutija, e, dakle iranskih raketa na Saudijsku Arabiju te indiskriminajuće korištenje podmorskih mina i nagaznih mina. Hvala gospodine Tanog. Ima li prigovora na ovaj usmeni amandman? da nema. Ima. Dakle, treba više od 40 zastupnika to zatražiti, budući da to nije slučaj, ne možemo o tome glasiti sada. Članak 20. U dva dijela. Prvi dio glasamo poimenično. The vote is closed. <laughs> glasanje. Usvaja se. Drugi dio također poimenično glasamo, dakle drugi dio 22. članka Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 23. članak i izvornog teksta. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, uvodna odredba te izvorno teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo u rezoluciji u cijelosti. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prema tome ne razmatramo preostale prijedloge rezolucije. Sada borba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava Europske unije. Prijedlog rezolucije odbora za proračunski nadzor. Stavak prvi, otvaram glasanje jer glasamo pojedinačno. The vote is closed. Adopted. E, paragraf e, stavak prvi izvornog teksta. The Usvaja se. E, stavak deveti poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 10. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 12. u dva dijela. Prvi dio poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. A sada stavljam na glasanje cijelu rezoluciju poimenično otvoren glasanje. The vote is closed. It is adopted. Zatvoram Zatvaram glasanje i usvaja se. Time smo završili samo glasanje. Dragi kolege, možemo sada prijeći na obrazloženja glasanja. Molim lijepo sve kolege koje žele izaći da e, ako želite razgovarati to učinite dakle izvan vijećnice. Najprije izvješće o paketu strategije javne nabave i izvješće Carlosa Koelja. E, pozivam Rorija Palmera da uzme riječ na jednu minutu. Kolega Palmer, izvolite. Nije u vječnici, prema tome e, dajem riječ kolegici Moniki Makoveje. Izvolite. Uh, Hvala lijepa. Uh, prijevare stvaraju mm, štetu i gubitke od 2 milijarde eura godišnje. To je novac koji pripada europskim građanima. Prijevare se provode i u, javnim, u javnoj nabavi. Digitalizacija sustava e, javne nabave kasni. Tek u lipnju će zemlje članice moći koristiti digitalne platforme. Sve će to koristiti u borbi protiv korupcije, a zemlje članice će morati e, također koristiti digitalne obrasce i to s time početi što ranije. Komisija bi trebala osigurati ispravak e, nacionalnih registara za javnu nabavu i te uskladiti te e, ugovore sa europskima. E, sve je to tako mnogo transparentnije, smanjuje se birokracija, osiguraju da su prostupci transparentni te osiguravaju pravilno trošenje javnog novca. Hvala vam. Hvala gospođo Makove A gospodin Džambaski se također javio za riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, glasao sam za izvješće kolege Koelja. Sličnu nije paket usvojila komisije 2013. godine kojeg su različite države članice imale poteškoće primijeniti a isto tako pokrenuti su i različiti postupci protiv određenih država članica, što jednostavno ukazuje na to da su nam potrebne različite mjere za različite države članice, te trebamo imati također pravila o provedbi koje će biti različita i fleksibilna. Moramo modernizirati javnu nabavu i glasao sam za ovo izvješće jer e, mnogo će se toga više događati na internetu, a osim toga ponude će se davati, mala i srednja poduzeća će drugačije davati ponuge. Mislim da će to biti pozitivno za građane Europske unije. Hvala gospodine Džambaski. Riječ sada ima gospodin Jose Ignacio Farija. Hvala lijepa. Čestitam gospodinu Koelju na izvrsnom izvješću o javnoj nabavi. Kroz to ćemo jako puno uštedjeti novca poreznim obveznicima. Također bolja kvaliteta usluga će se građanima na taj način moći pružiti. Za sada se u javnoj nabavi prvenstveno gledalo tko nudi najnižu cijenu, a mnogi drugi kriteriji od kvalitete socijalnih i ekoloških kriterija često su se zanimarivali. Sada ćemo imati drugačiji postupak javnih natječaja. Sada on postoji četiri godine i e, mnogo toga se sada više radi putem interneta, dakle novim e, e-instrumentima koji su pogodni za unutarnje tržište. Zahvaljujući novim mjerama stat ćemo na kraj mnogim e, lošim praksama čim smo svjedoci bili primjerice u Portugalu u sektoru zdravstva. Nadam se da će e, ovo izvješće e, moći pridonijeti po e, poboljšanju javne nabave. E, pozivam sada kolege, gospodina Nekova i podsjećam da imate pravo na jednu minutu. Dragi kolege, javna nabava je ključna kako bi se razvila socijalna infrastruktura u svim zemljama. Dijelim mišljenje da e, je najniža cijena glavni kriterij e, kada se donose odluke i biraju tvrtke, ali to nije ispravno jer radi toga to pogoduje velikim tvrtkama. Istovremeno najniža cijena E, može uroditi tragedijama. Prije e, malo vremena bili smo svjedoci takve jedne tragedije gdje je u Bugarskoj poginulo 18 ljudi. Isto tako treba je izbjeći prijevare. Javna nabava zaista mora biti puno transparentnija. Moramo uključiti do kraja 2018. godine uvesti javni natječaj putem interneta i kazniti one koji varaju. A sada prelazimo na izvještaj o Eurojustu gospodina Vosa. Prva riječ ima gospođa Makovej. Trgovina drogom, pranje novca sve se to e, sve to čine e, razne kriminalne organizacije koje djeluju državim, e, državama članicama. I zbog toga Eurojust traži bolju suradnju između pravosudnih tijela zemalja članica. Osim toga, valja podržati u istrage u kojima sudjeluju i treće zemlje. Ovom novom uredbom ćemo osigurati bolji nadzor I'd like to invite, um, uh, Sean Kelly to take the floor. A sada pozivam gospodina Kellya da uzme riječ. Pozdravljam sve što je učinjeno kako bi se poboljšala pravosudna suradnja unutar Europske unije. I zahvaljujem kolegi Aleksu Fosu na odlično odrađenom poslu kriminalci koriste sve sofisticiranije metode. Isto tako i pravosudna tijela to moraju učiniti. Stoga mi je drago da će se ojačati uloga Eurojusta u borbi protiv međunarodnog kriminala. Kiberkriminalitet, trgovina ljudima, trgovina drogom, sve to raste na međunarodnoj razini. Korisno je da se informacije mogu dijeliti brzo i učinkovito. E, sa novim upravnim odred, ured, odborom e, imat ćemo učinkovitiju agenciju. Svi će ti napori biti još važniji u borbi protiv kriminala u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam gospodine Kelly. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. O, I to je izvješće koraca Bild. Slobodan protok neovisnih neosobnih podataka u Europskoj uniji. Riječ ima gospodin Sosnjerc. He's obviously not here, Njega nema, tako da je sljedeća govornica gospođa Makoveji. Hvala vam. Hvala vam. Ja sam glasala za ovu uredbu zato što smatram da e, održava dobru ravnotežu između osobnih podataka i podataka koji su povezani sa nacionalnom sigurnošću. Ovo izvješće zapravo e, ukida određene prepreke Dakle, zahtjevi koji nisu obrazloženi e, i koje nameću nacionalne tijeli, a koje se ovise o lokalizaciji podataka. Ja mislim da se tu vodimo pitanjima protekcionizma nema, za koje nema mjesta na jedinstvenom tržištu. Zatim, druga stvar, način na koji se obrađuju e, međunarodni podaci ili neke druge prakse zloupotrebe. Jako je važno da otvorimo tržišta za nove e, modele trgovanja. Hvala vam, gospođo Makovej. A sljedeći riječ ima gospodin Miroslav Petrovski. Hvala vam. Danas smo glasali o izvješću o uredbi parlamenta o slobodnom proteku neosobnih podataka u Europskoj uniji. Riječ je o vrlo važnoj temi ako uzmemo u obzir digitalizaciju gospodarstva. U tekstu imamo načelo kojim se omogućuje obrada neosobnih podataka na bilo kojoj lokaciji u Europskoj e, uniji bez nedozvoljene pristupa. E, ono što je ovdje ključno jest javna, to jest sigurnost javnosti i mislim da je o tome e, dokument vodio računa. I kao e, i drugi kolege, ja sam podržao tekst ovog izvješća. Hvala vam. Onda riječ ima gospodin Momčivnekov. Hvala vam. U modernom svijetu novih tehnologija i brzinom kojom se e, informacije razmjenjuju, moramo osigurati da se e, podaci koriste na razuman način i siguran način. Podržavam ideju da se zabrani lokalizacija, osim ako ne postoje stvarni razlozi povezani uz sigurnost. E, veliki podaci će odigrati jako veliku ulogu u razvoju i inovacijama i to će dovesti i do rasta podataka u inovaciji. Javna tijela, institucije će moći e, iskoristiti to od dobavljača zato što će biti sve više e, pružatelja takvih usluga. Mm, imat ćemo i bolje cijene i bolje usluge za naše građane i zbog toga sam podržao ovaj izvještaj. I na kraju riječ ima gospodin Sean Kelly. Hvala vam. Mm, drago mi je da sam sudjelovao u ovoj raspravi sinoć i čestitam Ana Marina na odličnom e, radu. Mislim da ovo će stvarno promijeniti e, situaciju. Pozdravljam e, ovaj korak da se bolje zaštite neosobni podaci te da se uklone suvišnoj propisi. Pozdravljam i e, usklađivanje ovog izvješća sa uredbom o GDPR-u za kojeg sam ja bio izvjestitelj. Mislim da ćemo na ovaj način osigurati brojne prednosti za mali i srednja poduzeća diljem Europske unije. Povećat će konkurentnost, e, spriječiti narušavanje tržišta, tržišne konkurencije, te olakšati brojne situacije koje se pojavljuju prilikom pokušaja promjene pružatelja usluga. Što se tiče lokalizacije, e, slažem se sa prijedlogom u izvještaju. Mislim da je izvještaj dobar e, i mislim da će nam donijeti puno pogodnosti. Hvala vam. Sada gospodin Kelly, a sada prelazimo na prijedloge rezolucija doprinos Europske unije obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih e, prava. Riječ ima gospođa Mija Kumpula. Hvala vam. Najveći problem sa globalnim ljudskim pravima je što naši sustavi nisu ispunili obveze e, zaštite takvih prava. E, neke su odredbe tek dobrovoljne, no dokle god je sustav dobrovoljan, bojim se da se neće poštovati. Na taj način se e, riskira zdravlje ili čak životi nekih ljudi. Jako je dobro da imamo e, društveno odgovorno poslovanje na brojnim razinama. Imamo jako puno korporacija u svijetu i dobro je da sada imamo obvezujuću rezoluciju UN-a. Mi u Europi naravno moramo predvoditi taj proces. E, hvala većini koja je glasala za. U mojoj zemlji smo recimo već započeli sa kampanjom kojom se traži veća, e, zapravo kojom se traži zakonodavstvo e, društveno odgovornog poslovanja. Hvala vam gospođo Kumpula Natri i svaka čast prevoditeljima koji su uspjeli e, vas pratiti. Molim vas da drugi puta govorite malo sporije. Sljedeća je gospođa Sanchez Kaldentri koja će govoriti u ime Ujedinjene ljevice. I zato će dobiti riječ na dvije minute. Gracias, Hvala vam. Danas smo u parlamentu usvojili rezoluciju koja zapravo predstavlja povijesni korak. Tražili smo to da se učini što hitnije i to što jasnije. Europska unija u Ujedinjenim narodima mora voditi u pripremi sporazuma koji će obvezati e, velike međunacionalne tvrtke da poštuju ljudska prava. Do sada, svaki puta kada Europska unija unutar UN-a kada se dakle kretalo prema tom e, sporazumu, svaki puta kada nam neko stavi prepreku, podsjetit ćemo ih da je 4. listopada Europski parlament jasno rekao da društveno odgovorno poslovanje danas ne funkcionira, da trebamo imati strogo zakonodavstvo i sankcije za one koji to ne ispunjavaju. obraćam se i zemljama članicama. Europski parlament, to jest zastupnici koje su izabrali naši građani traže da se e, poštuje to jest podrži ovaj sporazum jer u protivnom ispast će da ne e, činite ono što građani traže. Španjolska ima mogućnost da napokon napravi razliku i zbog toga ja se nadam da će vlada Pedra Sančesa aktivno sudjelovati e, u Ženevi te da će braniti ovaj sporazum te da se neće sakriti iza, iza slanstva Europske unije kao što je učinila vlada eh, Narodne stranke. I na kraju eh, obraćam se onima koji su glasali protiv eh, onima koji nisu željeli podržati ljudskih prava. Jeste li pitali vaše glasače što misle o ovakvom sporazumu? Molim vas, pa čak i Vatikan to podržava. Evo, već sam nekoliko godina u ovom pa, parlamentu, vidim kako glasate i još uvijek vjerujem da postoji zdrav razum. Vjerujem da ljudi zdravo razmišljaju i znam da bi oni danas bili na strani ljudskih prava. Danas su napokon pobjedili e, oni ranjivi u našem svijetu. Hvala vam. Hvala vam. A sada prelazimo na prijedlog rezolucije o stanju u Jemenu. Najprije riječ ima gospodin Omarije na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Pod očima koje više ne žele gledati, pre, u Jemenu se odvija prema e, narodima najozbiljnija, najteža kriza na svijetu. Cijeli narod umire e, pod e, neznanjem i sučesništvom e, prijestolnica Zapada kojima je više stalo do kompromisa sa E, gnjusnim režimom e, iz Saudije. Dakle, neka bude sramota režime Francuske, Italije, Španjolske, Njemačke i Ujedinjene kraljevine koje prodaju urožje, koje e, ubija djecu Jemena. Nek bude sramota i Europu koja se koja udobno uživa u svojoj nemoći. Neka bude sramota i sve one koji dalje daju lekcije cijelome svijetu i trguju s krvlju, s krvi nevinih. I nadam se da će apel Europskog parlamenta protiv prodaju oružja Sjedinjenih američkih država, eh, da će, se, da će ga se čuti odnosno apel upućen u jednim narodima da se prestane trgovati s oružjem eh, tom režimu, da će ga čuti i da će ga čuti osobito eh, u Francuskoj. Hvala. Sada Miguel Urban Crespo. Hvala vam. S obzirom na eh, eh, humanitarna kriza u Jemenu je neodrživa. Tri četvrtine populacije ili 20 milijuna ljudi prijeti im smrt zbog eh, neuhranjenosti. I to nije prva rezolucija koju usvajamo u parlamentu na temu Jemena. No situacija je i dalje ista. Zato što na kraju krajeva papir je samo papir. A stvarnost je takva da neke zemlje članice i dalje prodaju oružje e, Saudijskoj Arabiji i na taj način krše zajedničko stajalište o kontroli izvoza oružja o kojem smo glasali također u ovom parlamentu. Dakle, to su zemlje koje imaju ruke umrljane krvlju, a među tim je zemljama i Španjolska. To je španjolska vlada, e, vlada bivšeg premijera Rahoja i sadašnjeg Sančesa. Španjolska je jedan od najvećih izvoznika oružja u Saudijsku u Arabiju. Pa ne možemo dozvoljavati e, jednu stvar dok ste u oporbi, a onda činiti isto kad ste na vlasti. E, ljudskim se pravima ne može trgovati i jako je važno da promijenimo proizvodni model kako bismo osigurali da rad mnogih obitelji E, ovisi o ratu. I ja se nadam da e, ovo neće biti, ovo neće sada ostati samo mrtvo slovo na papiru. Hvala vam. A sada riječ dajem kolegici Šojdrovi. Hvala. Želim objasniti zašto sam podržao rezoluciju u Jemenu. Usprkos tome što je ljevica blokirala amandman kolege Tanoka, koji je također želio spomenuti Iran i Saudijsku Arabiju, a u vezi sjemenom. Ova rezolucija navodi činjenično stanje u tom tragičnom sukobu. Tu se radi o humanitarnoj katastrofi za civile. Europski parlament traži da se omogući humanitarna pomoć koju treba još pojačati usprkos stalnom ratnom sukobu koji se ne može učinkovito riješiti. U izvješću također se opisuje i širi politički kontekst jer je Jemen dio nestabilnog Bliskog istoka. Hvala. Hvala gospođo Šojdrova. Zadnji govornik gospodine Pot... Piotrovski, izvolite. Najpša hvala. Ova zemlja koja je trpila ratno stanje, naseljena također i kršćanima. 2018. Međunarodni indeks e, represiji tu je regiju stavio na deveto mjesto. I u prvom stavku već u rezoluciji čutamo kako Europski parlament osuđuje nasilje u Jemenu i napade na civile infrastrukture. U dokumentu, njegovu nacrtu, ne spominje se izravno represivno djelovanje protiv kršćanskog stanovništva. Ja se doista smatram da bi Europski parlament trebao tražiti od svih dionika u sukobu da ispoštuju obveze međunarodnog prava i da omoguće pristup humanitarnoj pomoći. Hvala vam gospodine Pjetrovski. A sada zaključujemo raspravu, odnosno zasjedanje do 3 sata poslijepodne.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 taj zapisnik usvojenim. Sljedeća točka dnevnog reda jest e, usmeno pitanje upućeno komisiji a na temu dobrobit životinja upotrebe antimikrobnih sredstava i industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš. To je od pitanja upućeno od gospođe Kadenbach i drugih. Gospodin Poc prvi govornik, izvolite. Hvala predsjedavajuća, uvažena povjerenice, dame i gospodo. Trenutno, e, trenutni industrijski uzgoj e, tovnih pilića je dominantni model kojim se europsko tržište tu proizvodi e, jeftinu piletnu. 95% piletine proizvodi se na taj način u Europi. Intenzivno ni životinski uzgoj utječe ne samo na dobrobit e, i zdravlje životinja, već i na ljudsko zdravlje. To oni Pilići, to je se po desecima tisuća, bez ikakve mogućnosti da zadovoljavaju svoje prirodne potrebe. Dermatitis, deformacije, nesposobnost kretanja, bol, nemogućnost kretanja, su samo neki od poteškoća i problema s kojima se te životinje suočavaju od svog rođenja do e, klanja. To je nešto što mi u 21. stoljeću u najrazvijenijem dijelu svijeta e, trpimo kao normalno. Kada bi ljudi znali kako se taj uzgoj e, i proizvodnja odvijaju, ne bi prihvatili tako što. Sada je njihov životni vijek sveden na 49 dana, e, dakle prepolovljen, a udvostručena njihova težina. Možete li to zamisliti? Dakle, oni moraju u dva dosegnuti težinu 2,7 kg od rođenja u 2,5 mjeseca. Dakle, to je eksperimentiranje sa životinjama i životima i to bi trebalo zanimati i one koji nisu zabrinuti za dobrobit životinja, jer loše zdravlje e, tovnih pilića e, zahtjeva korištenje antibiotika kako bi se spriječilo izbijanje e, infekcija. Prema statistikama 75% tovnih pilića u cijeloj Europi prima e, antibiotike lijekove u ovim najvećim e, postrojenjima. Dakle, korištenje tih antibiotika stvara e, rezistentnost i multirezistentnost na lijekove. Sada imamo probleme s s salmonelom, mešerihom coli i drugima. E, to su samo neka od oboljenja na koje su e, tovni pilići razvili rezistenciju. I ako ih ne riješimo, bit će još više problema. A s obzirom da nemamo problem je što nemamo zamjenu za ove redovne antibiotike, a ako ih prestanemo koristiti, onda će se stvari unazaditi za stotno godina. Dakle, zatim e, uzgotovnih izvor ima i druge izaziva i druge probleme kao što je e, amonijak. Dakle, to se treba revidirati, inzistirati na održivoj proizvodnji. Željeli bismo da komisija pruži odgovor na sljedeća pitanja. Kao prvo, hoće li komisija poduzeti odlučne mjere kako bi se unaprijedila provedba direktive o telnim pilićima, pogotovo u pogledu sustavne i dosljedne uporabe usklađenih pokazatelja temeljenih na životinjama. Zatim drugo, koje mjere komisija namjerava provesti kako bi se podržali alternativni sustav proizvodnje pilića, na primjer oni koji sustav koriste veći dobrobit pasmina, smanjenje broja pojedinci površine, obogaćivanje okoliša i tako dalje. treba imati na umu da ovi sustavi mogu smanjiti emisije amonijaka i e, smanjiti potrebu za e, nekontroliranu uporabu antimikrobnih sredstava kao i poboljšanje dobrobit životinja. I treće, kada će komisija objaviti izvješće o društveno-gospodarskim učincima obavezne metode proizvodnog označavanja pilećeg mesa? Hvala. Hvala vam, gospođa povjerenica Bjenkovske Marijeć. Najviše hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Ovo je naravno tema kojom se bavim u ime gospodina Andruka Itisa, ali moram reći da sam osobno jako zainteresirana za ovu temu i da me jako brine pitanje dobrobiti životinja. Europska unija je jedan od e, ključnih, najvećih svjetskih proizvođača tovnih pilića, što je već rečeno. Imamo četvrt milijuna ljudi koji radi u tom sektoru, 23 tisuće e, velikih e, masovnih proizvodnih pogona za proizvodnju pilića. No, naravno, najvažnija tema dobrobit životinja. Tijekom godina ovaj dom je jako kvalitetno radio na tome, na čemu vam zahvaljujem. Europska unija je izradila čitav niz zakonodavnih odredaba koje su najnaprednije u svijetu što se tiče dobrobiti životinja. Naši poljoprivrednici u svih 28 država članica to provode svako, skoro svakodnevno. Dobrobit životinja za nas je jako važna tema i potpuno smo predani naravno stalnom napređenju i provedbi ove direktive zakonodavstva. Radimo blisko u suradnju i surađujemo s državama članicama kako bi se u potpunosti provodile ove mjere. To podrazumijeva i direktivu o zaštiti tovnih pilića, odnosno direktiva o tovnim pilićima. kako je stupila na snagu 2010. godine, direktiva o tovnim pilićima pružila je pravni okvir s državama članicama koja je znatno poboljšala proizvodnju tovnih pilića. Time je unapređena dobrobit e, tih životinja. E, ta direktiva o tovnim pilićima prvi je zakonodavni tekst e, koji spominje dobrobit životinja. Prema trenutno raspoloživim informacijama i istraživanjima pokazuje se da je korištenje tih pokazatelja kao što je dermatitis u peradarstvu tu e, polučio veliki napredak u e, proizvodnju tovnih pilića. I na tim indikatorima će se i dalje raditi kako bi se stalno unapređivali uvjeti za životinje. Vjerujemo da još uvijek ima puno prostora za napredak e, dobrobiti životinja, no rad koji je do sada obavljen unutar EU nam daje nadu. 2018. komisija i država članice i dionici u ovom sektoru radit o tome da se izrade dodatni indikatori za tovene piliće. Nadamo se da će ovi pokazatelji, ovi indikatori moći biti koristeni od strane država članica i od strane komisije kako bi se bolje cijenilo nove mjere i time e, bolje provodilo direktivu. Naravno, ulaganje u zdravlje i dobrobit životinja stvara i dodatnu korist naravno dakle poboljšanje e, u uzgoju životinja smanjuje potrebu da se koriste lijekovi na tim farmama i naravno među njima i antibiotike to je važan e, učinak i pomaže nam u našoj stalnoj borbi protiv antibiotičke otpornosti mi također pružamo i poticaj i podržaj za proizvodnju koju uzima, u obzir dobrog životinja. Imamo popise određenih uvjeta koji mogu koristiti samo u alternativnim proizvodnim sustavima. tu se radi o dakle, životinjama koje su u koje se uzgajaju u puno boljim uvjetima dakle, e, na, na zraku. Države članice mogu dodatno ulagati u proizvodnju pilića, e, u alternativnu proizvodnju pilića kako bi se, na primjer, poboljšalo poboljšala hrana i uvjeti držanja pilića. Što se tiče pitanja obveznog označavanja, proizvodnog označavanja plećeg mesa, komisija je provela, provodi studiju E, o označavanju pilećeg mesa i rezultate studije uključeni u izvješće komisije upućeno Europskom parlamentu i vijeće je to usvojilo. U toj studiji se zaključuje da obvezna metoda proizvod... E, označavanja pilećeg mesa ne bi pružila dodatne E, dodatno poboljšanje. Tijekom 2018. godine ćemo raditi na Europskom referentnom centru za dobro životinja za perad, proizvodnju kunića i drugih životinja i taj centar ima cilj dakle da pomogne državama članicama u provedbi e, programa za e, unapređenje dobrobiti životinja. Hvala. Najviše hvala povjerenice. Sada prelazim na uh, govornika u ime kluba zastupnika u ime EPP-a. Gospodin Farija ima dvije minute. Dobrigad, senjora prezident, senjora komisarija. Hvala povjerenice, predsjednice. 3. rujna usvojili smo izvješće gospođi Kadenbach e, temeljem prijedloga komisije u europskom planu djelovanja za borbu protiv makrobiološke rezistentnosti i za e, životinsku dobrobiti Još tada, evo sjećam se, tada sam još rekao da intenzifikacija iz, izaziva preveliko korištenje antibiotika u uzgoju životinja. Antibiotici su od ključnog značaja za e, sigurnost hrane, no ipak ne možemo dopustiti da jednostavno e, proizvodnja životinskog mesa jedini cilj ima smanjenje troškova i veću proizvodnju. Mi prekomjerno koristimo antibiotike i lijekove kako bi se spriječilo širenje bolesti koje su izazvane time što se te životinje proizvode u prenatrpanim kavezima i tu se koristi profilaksa, metafilaksa i to nije prihvatljivo i nadam se da će direktiva o korištenju lijekova za životinje e, tome stati u kraj za te životinje treba s tim životinjama treba bolje postupati, a ne samo kljukati ih lijekovima. Javno zdravlje zahtjeva e, genetsku raznovrsnost e, pasmina i prirodni uzgoj tih životinja. Dakle, postarajmo se da se prema tim životinjama postupa na human način kako bi i treba smanjiti gustoću, prekomjernu gustoću, e, preveliki broj životinja po e, površinskim mjerama i ne smije se nepotrebno koristiti antibiotike i trebamo imati zdravo meso, odnosno zdrave životinje u tim proizvodnim pogonima u Europi. Hvala. U ime SID-a gospođa Neuhel. Imate tri minute. Hvala predsjedavajuće povjerenice, dragi kolegi. Danas ovdje govorimo o intenzivnom uzgoju tovnih pilića. Kada čitamo reklame o peradi, tu se govori o lakoj kuhinji, modernoj kuhinji, o niskokaloričnoj hrani. Imamo dojam da jedemo fenomenalne stvari, no nigdje reklama nije udaljenija od stvarnosti. Jer kako bi se proizvelo taj laki proizvod, uvjeti proizvodnje bi vas mogli mogli bi izazvati mučninu svakome. To nema nikakve veze sa stvarnošću, dakle ono što se govori. Dakle, povjerenice, imam pitanje za vas. Kako pomiriti te dvije stvari? Potrošači imaju svoju neku zamisao o piletini, a no način na koji se proizvodi piletina uopće nije zdrav. Dakle, već se govorilo više navrata o antibioticima, govori se o zdravoj hrani, zdravim proizvodima, no s obzirom na način na koji se proizvodi, ta, to meso ne može biti zdravo. Te životinje često su uzgajane u skladištima sa mokrim steljama, bez svjetla ili minimalna količina svjetla. Sami i ljudi koji tamo rade ulaze sa maskama na licu kada tamo ulaze. U Europi se stalno traži viša transparentnost, ali tome treba biti tako i za proizvodnju životinja. Moramo imati sustav označavanja pilećeg mesa kako bi ljudi znali kako to meso kupuju kada kupuju u, prodavnicama. u Zato nam treba označavanje, treba nam transparentnost za klanje, za transport, za odabir, jer neke pasmine su jednostavno nestale. Povjerenice, vi imate odgovornost i komisija ima odgovornost pružiti odgovore na ova pitanja. Naravno da se radi o tovnim pilićima u Europi, ali to je doista mračna strana povijesti koju treba riješiti. Hvala gospođa Krupa, ima riječ sada. Hvala predsjedavajuća povjerenice. Puno je lakše napraviti direktivu nego provoditi njezine mjere. Dakle, ove Ovi golemi proizvodni pogoni podsjećaju na tvornice i tu je teško se postarati da se dobrobit životinja poštuje, a i da je to meso zdravo. Kao prvo trebamo imati prirodne uvjete za uzgoj životinja, ali oni su zamijenjeni industrijskim uvjetima, industrijskim farmama. Postoji osam vrsta kaveza u kojima, koji omogućavaju da proizvodnja bude što intenzivnija moguće. 32 kg po kvadratnom metru. Dakle, to znači da svako pilo ima manje od pola, pola lista papira. Da, Tome ne može, to ne može biti tako. Zatim moramo smanjiti razinu amonijaka. Moramo isto tako stati u kraj negativnom utjecaju potrošnje peradi na zdravlje ljudi, jer tim putem koristimo herbicide, antibiotike i pesticide. A trebamo isto tako imati na umu onečišćenje zraka, tla i vode koje proistječe iz tih E, tog industrijskog uzgoja. Antimikrobna rezistentnost je tako problematična stvar. Ljudi koji žive u susjedstvu tih postrojenja su također e, oštećeni, a gnojivo ne bi trebalo koristiti u proizvodnju drugih stvari jer je kancerogeno. Hvala ime zelenih, gospođa Mecima, minut i pol. Hvala lijepa. Ima e, tri argumenta koje nam ukazuju zašto trebamo podhitno nešto poduzeti. E, prije svega, e, moramo pokazati da kokoši ne mogu niti kljucati, niti biti na prečkama, niti zapravo mahati krilima. E, to je problematično za e, perad, a njihovo ponašanje postane e, neuobičajeno. To ima probleme i za zdravlje životinja i za zdravlje ljudi. Većina životinja se drži u uvjetima koje nisu dobri i zato e, se iz e, preventivnih razloga ili kako bi se spriječilo širenje epidemija masovno dijele antibiotici. Osim toga, na taj način stvara se otpornost na e, antimikrobne lijekove, što je opasno po javno zdravlje. Nadalje, tu ima puno tvari koje onečišćuju, recimo amonijak koji onečišćuje i tlo i zdravlje. Ne poštuje se niti zdravlje ljudi niti životinja. Umjesto da to radimo, mi zapravo subvencioniramo te velika, ta velika poljoprivredna poduzeća zahvaljujući zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Uvjeren sam da ne želimo imati društvo sa industrijskim uzgojem i gdje se subvencionira takav način proizvodnje. Pozivam vas da nešto učinemo, da se to promijeni i da djeluje e, i da djeluje komisija. Sada gospođa Hazekamp u ime zelenih. Hvala lijepa. po prvi puta govorimo o dobrobiti tovnih pilića. Radi se o pilićima koji u šest tjedana narastu od malog pilića u nekoliko tjedana, on, tih šest tjedana oni e, postanu e, velike pileći, nek, veliki e, pilići. Nekada prije 50 godina trebalo 6 mjeseci da dostignu tu veličinu, sada treba 6 mjeseci. Imamo piliće koji pate zbog tako vrlo brzog rasta. I e, onda kako bi se spriječili bolesti, daju im se antibiotici. Sve zato što se jednostavno bezglavo trči i radi se na potrošnji i o postavljanju profita. E, trebamo prestati sa tako brzim rastom e, pilića. E, pilići trebaju rasti polako, prirodno, na zraku. U posljednjih nekoliko godina Europska komisija nije puno toga napravila. Znamo koji veliki problemi postoje prilikom uzgoja peradi. Komisija ne predlaže nikakvo rješenje za to. Računam na kolege i komisiju da nešto učinimo i zaštitimo životinje. Smatram da moramo prestati sa subvencioniranjem. Za EFTD, e, e, gospođa ili e, na e, dvije i po minute. Hvala lijepa. E, povjerenice, dragi kolege, danas je Svjetski dan zaštite životinja i drago mi je da upravo danas možemo raspravljati o ovom usmenom pitanju na plenarnom zasjedanju. Vrlo često radi se o životinjama koje zaboravljamo, a trebali bismo potpuno pozornost posvetiti njima. Radi se o teškom problemu, ispravno je da o tome govorimo, jer sve više ima istraživanja i svjedočenja koji nam pokazuju kako je intenzivni uzgoj tovnih pilića neodrživ. Te se životinje prisilno brzo rastu i jednostavno dobivamo meso koje je slabe kvalitete i e, koje e, ne košta mnogo. Problemi za životinje, odnosno bolesti, brzo se šire u takvim uvjetima u kojima se oni uzgajaju. A taj cijeli sustav je u potpunosti kriv i kako su takva uzgajališta zapravo žarište mogućih bolesti i infekcija, onda se preventivno daju antibiotici. A stvaranje rezistentnosti na mikro, mikroba kod životinja jednako je opasno kao kada se radi o tome u ljudi. U e, tome smo govorili upravo u izvješću kojeg smo izglasali u rujnu, izvješću kolegice Kadenbach. Pozivam zato da se u Europskoj uniji, a naročito u Italiji, izmjeni način uzgoja peredi. Jer Italija je druga zemlja po količini antibiotika u uzgajalištima životinja e, koja se računa u stotinama tona antibiotika godišnje. Trebali bismo dakle zamijeniti model uzgoja mesa kao i potrošnje mesa. Morali bismo imati dobro uzgajališta i imati dobar i rigorozan sustav zdravstvene ispravnosti. Podsjetili smo također da je proizvodnja amonijaka tu također ogroman e, problem, ali moglo bi se također opredijeliti za uzgoj bez kaveza. I zato molim da na inicijativu da se završi s dobom Kaveza za End the Cage Age, e, da jednostavno pristanemo uz to jer velik broj građana krenulo je u veliku bitku koja ima značajne civilizacijska obilježja. Hvala sada e, u ime kluba zastupnika ENF. E, Izvolite, E, hvala. Nemogućnosti da u jednom času vide svjetlo dana, u nemogućnosti da se pokrenu koliko takvih e, peradi živi u Europi. I to su nedostojni uvjeti. Međutim, to uopće nije izuzetak. Jer od 93,5% pilića u Europskoj uniji uzgaja se upravo na taj način. Četiri puta brže rastu ti pilići nego 50. godina. To nije e, nešto e, što čemu se brinu samo i što brine samo jednu malu intelektualnu elitu. Želim ovdje govoriti o načinu uzgoja i e, Dakle, to nije izazvala neka veganska elita. Ne, jednostavno ovakav uzgoj do 2050. godine uzrokovat će 10.000 smrtnih slučajeva među ljudima. Naime, u takvim e, prenapućenim uzgajalištima peradi šire se i bolesti i mnoge zaraze mi e, jako puno govorimo o ljudskoj civilizaciji, ali ne možemo u ime neobuzdane proizvodnje e, gledati da se tako uzgajaju životinje. Alfonso D. je pisao da postoje srce za životinje i srce za ljude, ali jednostavno ili srca imate ili srca nemate. A sada riječ ima gospodin Kelly. Evo, hvala lijepa. Pozdravljam e, sve zastupnike ovdje, baš kao i povjerenicu. Mi smo svi jednoglasni po ovom pitanju, što zapravo ne iznenađuje. I e, moramo imati dakle minimalne norme za zaštitu pilića u uzgoju. Vrlo važno je kao i uvijek da mi u državama članicama primjenjujemo doslovno postojeće propise. Međutim, do toga nije došlo. Dio stvari o kojima danas govorimo kaže se da navodno piliće koji se uzgajaju za meso, da se vrlo često uzgajaju u groznim uvjetima, da ih ima na desetke tisuća i da nemaju mogućnosti ponašati se prirodno. Niti da budu na prečki, niti da budu na svjetlu dana, e, niti da kljucaju kako e, im je prirodno. Osim toga, postoji velik problem što se antibiotici e, uvelike e, daju pilićima. Industrijski uzgoj peradi je e, veliki problem, a osim toga onečišćuje amonijakom tlo i vodu. Problema ima mnogo, ali ono što je izuzetno bitno je da tom problemu pristupimo cjelovito na najučinkovitiji način, da je da u svim državama članicama informiramo o razmjeru problema. Podržavam usmeno pitanje komisiji što ga je uputila gospođa Kadenbach i moramo se pitati hoće li se i što će se učiniti da se ovo riješi. Hoće li tovni pilići u budućnosti imati bolji život. Moramo pomoći e, poboljšati njihov e, uvjete života i smanjiti negativni učinak koji takav uzgoj ima na ljude. Ako uzgajamo da smo uzgajali e, ovce i goveda na taj način, gospodarstva bi se zasvorila od danas na sutra. Zašto dakle se na taj način ponašamo prema peradi? Hvala. Hvala. Gospodin Vajc, izvolite. Hvala lijepa. Hvala povjerenice. Ne znam povjerenice tko je napisao vaš govor, ali u početku ste rekli da je Europa globalni dionik i globalni izvoznik peradi. Da li zaista mislite da ima smisla uvoziti soju sa GMO koja je dovela do deforestacije kako bi europska proizvodnja opstala pa da bismo onda izvozili po cijelom svijetu našu perad. Da li je to dobar način uzgoja životinja? Spomenuli ste i radna mjesta na tisuće poduzeća mora e, se zatvoriti jer se jednostavno ne mogu nositi sa poljoprivrednom industrijskih e, razmjera. Treba prestati s ovakvim načinom uzgoja treba dati europskim poljoprivrednim gospodarstvima mogućnost da prežive, da opstanu tako što će na održiv način uzgajati. Ako vam kažete da vam je stalo zbog patnje životinja, ako do toga ne marite, onda učinite nešto za ljude jer na nas se odražava antimikrobna e, rezistentnost bakterija. Molim vas, založite se za drugačiji model kojima će se bolje raditi. Hvala, gospodin Ek ima riječ. Hvala lijepa, povjerenice. E, uvijek e, vidimo da ima puno antibiotika u, e, u mesu koje jedemo. A treba će biti samo sve više antibiotika kako bi se proizvelo više mesa. Međutim, bolesti se i dalje šire zato što se životinje uzgajaju u prelošim uvjetima. Koriste se antibiotici širokog spektra, a nakon toga se njih oni isti antibiotici koji se kod čovjeka koriste u krajnjim situacijama. Međutim, koriste i se zbog načina na koji se danas uzgaja u poljoprivredi. I e, ima jako puno problema, ne samo u mesu koje jedemo, već i ostacima e, od e, klanja životinja politika komisije e šteti peradi. Vi zapravo ovdje podrivate nove naraštaje da e, jednostavno steknu imunitet na te bolesti. Na te bolesti mogli bismo kroz nekoliko dana umrijeti od upale pluća jer danas se više ne možemo boriti protiv određenog broja bakterija koje uzrokuju pneumoniju. Komisija treba djelovati brzo. Sramota je da to nije učinila do sada. A očekujem danas od komisije da reagira jer ne bude li komisija reagirala, to će biti problem. Gospođa Žamena, jednu minutu. Gospodo predsjednice, kad se radi o tovnim pilićima i korištenju antibiotika prilikom uzgoja životinja, ponavljam još jednom kao što sam mnogo puta rekla na odboru Vinta. U 51 postu naših država članica je to zabranjeno, to se i tekako koristi u SAD-u, u Kanadi, u svim e, državama Merkosura, na Novom Zelandu i tako dalje. Velikom broju zemalja s kojima imamo trgovinske sporazime koje je gospodin Juncker i njegova komisija dogovorila. U ovakvoj situaciji korištenje lijekova na taj način je čak veće nego li što se ti lijekovi prepisuju ljudima. Trebamo se dakle zapitati pod kojim se uvjetima sklapaju ti trgovinski sporazumi. Moramo zaista uspostaviti pravi sustav sljedivosti, naročito proizvoda koji su uvezeni za dobrobit kako životinja, tako i potrošača, jer ovdje se radi također i o zdravlju naših sugrađana. Hvala sada gospodin Doršman na minutu i pol. Hvala lijepa gospođo predsjednice, povjerenice, dragi kolege. Ovdje danas raspravljamo o vrlo važnom pitanju. Ako pogledamo kakva je situacija bila u posljednjih nekoliko godina, sa 8 na 13 milijuna tona se povećala proizvodnja. Možemo li dakle uopće reći da je to razumni način proizvodnje? Jer e, u e, Europi potrošači e, više E, konzumiraju piletinu negoli jabuke, primjera radi. Bila sam zajedno e, sa odborom Agri u Nizozemskoj i to je bilo prije dvije godine i dakle tamo smo gledali način na koji se uzgaja perad. Direktiva 2043 mora se provesti postojeći se propisi moraju primjenjivati. Oni koji slijede e, ono što piše u direktivi ne smiju se kažnjavati zato što oni koji ne slijede takav način proizvodnje proizvode puno jeftinije. Oni koji su uložili u tome da imaju e, bolje hangare, bolje kokošince, e, oni jednostavno više nisu konkurentni. Pogledajmo što se dogodilo s jajima. Neka se jaja prodaju u Ukrajini i isto tako se mogu uvosti i jaja iz Ukrajine i to bez ikakvih carina. Tako što jednostavno nije dobro za poljoprivrednike. Hvala gospodine Dorfman. E, moram reći da sam vam danas zaista dopustila da e, govorite koliko želite, budući da nisam vidjela prijave za spontano javljanje za riječ. Do toga dolazi rijetko, naročito na plenarnoj sjednici. A sada ću dati riječ povjerenici da odgovori. Hvala vam. Hvala svim zastupnicima koji su se javili za riječ. Naravno, ovo je vrlo važna tema i drago mi je da smo imali ovako dobru raspravu. Naravno, sve ću vaše primjedbe prenijeti povjereniku Andriju Kajteu. No dopustite da iznesem nekoliko stvari. Kao prvo, komisija želi ići dalje. Želi i nastavit će raditi na provedbi e, direktive. Ali istovremeno moramo raditi zajedno ako želimo E, smanjiti učinak industrijskog uzgoja pilića zbog e, dobrobiti samih životinja, ali i zbog e, učinka na okolište na zdravlje ljudi. Osim što ću prenijeti vaše komentare, ja ću se i sama zalagati da sve ovo što sam čula danas prenesem povjereniku te da i u komisiji radimo na tome. Hvala vam, gospođo povjerenice. Ovime zatvaramo tu raspravu. Glasanje će biti održano na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Zapisnike ćete dobiti za vrijeme druge sljedeće sjednice. A ukoliko ne bude e, prigovora, Rezolucija će poslati svima onima koji su imenovani u rezolucijama. Ovime prekidamo eh, sjednicu. Hvala vam.